preživjeti, da nam je potrebna i pomoć NATO saveza za to i to izrečito pozdravljamo. Mi isto tako znamo i ponovno smo postali svjesni toga da u ovakvim vremenima da nam je potreban NATO savez za kolektivnu obranu Europe. To je pomalo palo u zaborav i mislim da smo sada ponovno postali svjesni opet toga. S druge strane, isto znamo da sve jača integracija europskih obrambenih sposobnosti i izgradnja e, europske e, obrambene politike, da je to uvjet i za ojačanje NATO saveza, vezano s to da ostvarimo sinergiju, da odužimo naše snage i tako dalje. I stoga mi je zadovoljno što, što se raspravlja i već i unutar NATO savez o tome da zajednička sigurnosna obrana politika nije suprotna e, interesima NATO saveza, već da je to nešto komplementarno. Kada pogledamo brojke, zapravo ni ne možemo doći do drugačijeg zaključka. Stoga mi je drago što ste ovdje s nama, što možemo zajedno raspraviti i predam vam odmah riječ. Uh, uh, Hvala lijepa. Dame i gospodo, stvarno mi je veliko zadovoljstvo i čast da punemo ponovno ovdje u Europskom parlamentu te da se susretnem s toliko uvaženih zastupnika. Kao neki od vas znaju, ja sam bio zastupnik u Norveškom parlamentu 20 godina, pa prema tome znam u kolikoj mjeri su parlamenti i zastupnici važni za države koje vi predstavljate. Znam također i koliko je Europski parlament važan za Europsku uniju. Osim toga, znam također i da 90% građana Europske unije žive istovremeno i u državi članici NATO saveza. NATO savez i Europska unija međusobno su dakle jako ovisni. Odnosi između NATO saveza i Europske unije od odsudnog su značaja danas su sigurnosno okruženje Europe složenije i nepredvidljivije u odnosu na situaciju prije nekoliko godina. Puno je svijet međusobno više ovisan. Rusija se više afirmira i nestabilno djeluje na europski Poredaka, a također tu je i nestabilnost na e, Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi, a također e, to je sada i najveća kriza vezana za migrante nakon drugog svjetskog rata. Ta kriza odnosi se na sve nas, a NATO na nju odgovara. E, naš odgovor zasniva se na tri stupa. Potreba za većom snagom, za više dijaloga i za uložimo više u prevenciju putem naših partnera. Za svaki od ovih stupova treba jak odnos između Europske unije i NATO saveza. To je zaista nužno. Govorit ću o svakom od ta tri stupa, a nakon toga će mi biti drago da odgovorim na vaša pitanja. Najprije e, jačina, snaga NATO provodi sada najveće e, povećanje snaga nakon kraja hladnog rata. I to ne kako bismo vodili rat, već kako bismo spriječili rat. Da proširimo vrlo jak e, signal da će napada jednu od država saveznika NATO saveza rezultirati reakcijom cijelog saveza, uključujući i onih iz Sjeverne Amerike. Veza između Europe i Sjeverne Amerike ključna je. NATO saveznice SAD i Kanada vezane su za sigurnost Europe putem NATO saveza. A oni predstavljaju više od 30% E, izdvajanja za NATO imaju oko 700 tisuća e, vojnika koji su razmješteni u Europi. Nakon agresije Rusije na Ukrajinu, Amerika je NATO odgovorila sa inicijativom za više e, milijardi za više milijuna za Europu. A američki je kongres četiri puta tražio da se sva svota poveća da bi 2017. godine došlo na 3,7 milijardi. Što će značiti više snaga, više obuka, više vježbi i razmještanja više e, snaga i opreme u Europi. Amerika je predana tome da radi na sigurnosti u Europi i da se naše e, prisustvo e, pojača na istočnim dijelovima Saveza. To će biti stalno prisustvo, više nacionalno i pratit će ga e, značajne vježbe. I europske države članice su se također tome pridružile. E, od NATO je odlučio da prestane zaustavljati izdvajanja u svrhu obrane, te da ta izdvajanja budu od 2% BDP-a u sljedećih 10 godina. U ovih godinu dana od kako je to odlučeno, e, situacija je raznolika, ali pozitivna. 2015. godine prestalo se sa e, smanjivanjem oružanih snaga. Došli smo na 2% izdvajanja BDP-a, a 16 saveznica je povećalo izdvajanja za obranu 2015. godine. Sve to je obećavajuće, međutim dug je još put pred nama. Drugo, dogod je NATO savez jak, mi smo otvoreni i za dijalog. NATO nije savez koji želi konfrontaciju. Mi ne želimo novi hladni rat. I nema nikakvih kontradikcija između obrane i dijaloga. Upravo suprotno, jaka obrana stvara temelje za politički dijalog. Nastavljamo raditi na konstruktivnim i E, odnosima s Rusijom i većom suradnjom s Rusijom. Mi želimo dijalog jer da dijalog povećava predvidljivost i transparentnost. Dijalogom se smanjuje rizik e, incidenata, a ako do incidenata i dođe, izbjeći će se daljnja eskalacija. Rušenje turskog aviona E, rušenje aviona u Turskoj je samo e, je ilustracija toga. Što se tiče kapaciteta, NATO mora biti spreman da razmisti velik broj e, borbenih snaga, baš kao što smo to napravili bili na Balkanu i Afganistanu. Ali u, na dugi rok bolje je spriječiti krize nego li ih regulirati. Kriza koja je pred nama jasno pokazuje da sigurnost Europe jasno ovisi o sigurnosti njezinih susjeda i zato se NATO zalaže za promicanje stabilnosti, za pravnu državu i poštivanje ljudskih prava. Na istoku NATO radi s Ukrajinom Gruzijom i Moldavijom kako bi se one bolje mogle oduprijeti pritiku izvana. Pomaže im za jačanje obrambenih kapaciteta, moderniziranje institucija i jačanje reformi. Na jugu imamo partnerstva na cijelom e, Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Radimo na izgradnji obrambenih kapaciteta Jordana a sljedećeg mjeseca počet ćemo obočavati e, časnike u Iraku, surađujemo i sa Tunisom gdje obučavamo časnike, a i surađivat ćemo i s Libijom, bude li to od nas zatražila vlada nacionalnog jedinstva. O Sirije moramo reći da pozdravljamo sporazum koji je jučer postignut o prekidu neprijateljstava u Siriji. NATO se e, zalaže za pregovore kojima će se stati na kraj o tom e, strašnom sukobu i da se ostvare uvjeti za mirnu tranziciju. Sada je važno da sve strane poštuju odredbe tog sporazuma i isto tako da se sporazum provede i da ga se na učinkovit način nadzire. Svi naši saveznici dio su koalicije, svjetske koalicije protiv Izisa. a a uspjeh te koalicije ovisi o tome koliko će pojedine države moći međusobno surađivati. NATO je već desetljećima to razvio od Kosova do Afganistana i to putem velikih vježbi. Prije dva tjedna ministri NATO su odlučili da se pozabave pitanjima izbjegličke krize. Naša stalna skupina za pomorstvo je odmah bila poslana na Egejsko more. Naši će brodovi pomoći saveznicima NATO-a, Italiji, Grškoj i Turskoj, kao i Frontexu, te će im pomoći da stanu na kraj ilegalnoj ilegalnom trgovanju i ilegalnom krijumčarenju. Razgovarao sam sa predsjednikom e, Tuskom, s predsjednikom Junkerom, visokom povjerenicom Mogherini i povjerenikom Avramopulosom. E, rad, govoramo o tome da ostvarimo suradnju između Europske unije i NATO saveza. NATO savez je snažan, otvoreni smo za dijalog i radimo s drugim partnerima. Europska je unija ključan partner za NATO savez. Otkako sam stupio na dužnost glavnog tajnika NATO saveza, posebno radim na tome da se NATO i Europska unija zbliže. Mi e, radimo komplementarno, a svaka organizacija ima svoja iskustva, planove i kapacitete u potpunosti podržavam planove Europske unije za jačom obrambenom industrijom, a naročito obrambeni akcijski plan jer se e, u njemu govori o pitanjima koje su važne za saveznike s obje strane Atlantika. Dakle, bliski dijalog bit će dobar za obje strane. Bavimo se također i time kako možemo povećati suradnju protiv hibridnih opasnosti i hibridnih napada. U ključnim područjima, ranom uzbanjivanju, strateškim komunikacijama i civilno-vojnoj suradnji. Dame i gospodo, mi svaki zasebno već postižemo mnogo, ali zajedno mogli bismo ostvariti još mnogo više. Na ljeto će se otvoriti mnoge mogućnosti. Sastanak Europskog vijeća u lipnju i sastanak na vrhu NATO saveza u srpnju bit će mogućnosti da se na praktičan način poveća naša suradnja. NATO i Europska unija radeći zajedno mogu dati veliku dodanu vrijednost. To će biti ljeto stvarne suradnje između Europske unije i NATO saveza. Mi ćemo na taj način pokazati da možemo raditi ne samo jedni uz druge, već ruku pod ruku. Hvala na pozornosti. Hvala vam, o Bože. Imamo sada podugačak popis govornika. Možda da se složimo da ljudi koji nisu dobili riječ prijepodne, da bi njima mogli dati prednost. Dakle, gospodin Ali iz Italije ima riječ. Hvala. Hvala vam, glavni tajniče. Pitaću vas nešto o odnosima s Rusijom.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 Ruska intervencija u Siriji je već složenu situaciju učinila još složenijom, a dovela je do destabilizirajućeg efekta da se istovremeno nije borila protiv stvarnog neprijatelja Daesha. Upravo suprotno e, povećala je e, ekstremizam, a osim toga tu su još i složeni odnosi s Iranom. Istovremeno u Donbasu ima novih problema. Prošlog tjedna smo se sastali ovdje u Briselu eh, s parlamentarnom skupštinom NATO saveza i govorili smo o povećanoj napetosti s Rusijom. To se vrlo jasno vidjelo. Želim vas pitati sljedeće u ovom složenom kontekstu, a tu eh, možemo govoriti i o sankcijama Europske unije te protusankcijama Rusije koji su zapravo štetni i za našu trgovinsku razmjenu. Dakle, koje druge mogućnosti vi vidite za to da se s Rusijom ponovno obnovi dijalog i to ne jedan koji bi se zasnivao na ucjenama, već na međusobnom poštovanju. Govorili ste o odnosima između e, e, Rusije i NATO saveza i e, što možete reći o tome kako bismo jačali odnose nato i Europske unije, s jedne strane vojne intervencije NATO-a, s druge strane diplomatske aktivnosti Europske unije? Gospođo Insing, hvala vam lijepo. Gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine Štokenbergu. Dotaknuli ste se nekoliko važnih tema. Ja želim to kratko staviti u interparlamentarni kontekst. Mi vas vidimo i susrećemo na parlamentarno skupštini NATO Saveza u okviru interparlamentarnog kontakta IPC-a i sada isto tako i ovdje u Europskom parlamentu. Ono o čemu raspravljamo ste već i spomenuli, dakle tu se radi o brzom odgovoru. Isto tako smo govorili i o Sperhadu. To znači da svi mi bilo u IPC-u ili u Europskom parlamentu ili u parlamentarnoj skupštini NATO Saveza svaki imamo svoj način donošenja odluka. Vi ste spomenuli jednu uz drugo, ruku pod ruku, a moje pitanje vam upućeno je sljedeće. Što se tiče interparlamentarnog konteksta, bi li možda bilo dobro uspostaviti mrežu stalnih parlamentarnih odbora koje bi se mogli okupiti e, na brzi rok kada njihova vlada odluče e, sudjelovati u nekoj intervenciji bilo u okviru e, skupina za brzi odgovor ili e, sprehedova ili nečeg drugoga. Hvala vam na vašem odgovoru. Gospođa Fotiga, gospodine glavni tajniče, dobrodošli. Ja se slažem s vama da snažna kolektivna obrana pojačava dijalog visoka predstavnica, potpredsjednica Mogherini nas je danas ujutro informirala o rezultatima pregovora u okviru konferencije u Minhenu. I tijekom te konferencije smo imali prilike poslušati vrlo e, oštre ruske govore kako od strane predsjednika Medvedeva, tako i od ministra Lavrova. Što ste zapravo mislili napraviti kako biste promijenili taj jezik dijaloga? vezano uz našu istočnu stranu. Što očekujete tu po pitanju kolektivne obrane u toj regiji? Gospođa Fotiga je sada odredila vrijeme za govor od minutu i 15. To bi trebalo biti uzor za ostale govornike. Gospodin Galer je sljedeći. Hvala vam gospodine glavni tajniče što ste bili sasvim jasni po pitanju obveza država članica NATO saveza u slučaju agresije, to je važno za naše istočne partnere. Sada se trenutno vodi rasprava da tamo trebamo pojačano djelovati i e, pomoću e, kopnenih snaga i to na temelju jednog rotacijskog sustava. E, istočni partneri, to smo shvatili u Minhenu, se ne slažu baš u potpunosti sa takvim rotacijskim sustavom, ali slažete li se vi sa mnom da bi prednost takve rotacije bila ta da bi mnogo više E, pripadnika oružanih snaga mogli biti tamo e, da bi se mogli upoznati s tom regijom. E, dakle, putem rotacije bi se to ostvarilo, a drugačije bi bilo kada bi tamo bile konstantno iste oružane snage. Još jedno drugo pitanje. U Minhenu ste ponudili da se ponovno sazove vijeće NATO-Rusija. Niti Medvedev, niti Lavrov nisu na to reagirali. Jeste li od Minhena saznali nešto o tome? E, iz Moskve. I zatim 30. ožujka prošle godine svi su tako bili ovdje. Tada se smo minjali o e, područjima na kojima Europska unija i NATO savez surađuju. Citiram e, da se izgradi otpornost sa našim susjedima kada se radi o ulaganju u obranu od kada ste zadnji put bili tu, je li se nešto promijenilo, to je, li, je sklopljeno nešto između NATO saveza i Europske unije što se toga tiče? Hvala. Gospođa Šake, hvala vam, hvala vam glavni tajniče na vašim jasnim riječima, prije svega o tome da ne želimo vidjeti hladni rat. Evo ovdje sam ta poruka se jako razlika od onoga što smo čuli od ruskih vlasti, nažalost, pa i u Minhenu. No mislim da smo već suočeni sa vrućim ratom u Siriji, a u tom ratu, nažalost, se igra vrlo aktivnu ulogu. Vaše riječi podrške tom sporazumu razumijem, ali mislim da smo još jako udaljeni od rješenja tog sukoba na terenu. E, još nešto važno za NATO savez osim same Sirije e, i te situacije je Turska. Zanima me razgovarate li sa Turskom vezano s to kako da se deeskalira nasilje e, i napetosti na jugoistoku zemlje i smatrate li da je to važno za savez? Hvala. Hvala lijepa gospođo Hvala vam lijepa, gospodine Šoltenberge. vi ste govorili o razmještanju oružanih snaga u istočne Europe, a 10. i 9. veljače je u okviru NATO saveza odlučeno da će e, se razmjestiti e, pripadnici oružane snage u Baltičke države i još tri druge države. Mene zanimaju brojke. Špigl Online je spomenuo po tisuću vojnika, dakle sveukupno šest tisuća vojnika. Je li to točno? Još jedno drugo pitanje. Možete li navesti nekoliko aspekata vezano uz to koje mjere trenutno postoje i u kojima se raspravlja u okviru revizije programa za odvraćanje? Prije svega me zanima kako se NATO savez misli prilagoditi nuklearnoj strategiji. I isto tako kada se koriste zrakopovi AVAX u ratu u Siriji, tu smo na sastanku ministara obrane u NATO savezu čuli od gospodina Kartara da je moguće da NATO savez se pridruži jednom programu za rješavanje e, sukoba i ne znam što da mislim, što da svačam po time. Hvala lijepa. E, ranije ste rekli e, da nećemo tu novi hladni rat, ali mene zanima sljedeće. S obzirom na nedavne političke izbore NATO Saveza vidim tu puno snage, a malo dijaloga. No, moje pitanje je vezano za proširenje. Na vašem programu javljaju se budući kandidati za članstvo u NATO savezu primjerice E, Gruzija. Treba možda ojačati te kandidature. Isto tako e, neke e, zemlje koje imaju veliki problem zamrznutih sukoba, recimo Abhazija ili Donbas i tako dalje, ne bi li se trebao još više tu naglasiti neki mogući konflikt s Rusijom, a umjesto toga bi se možda trebalo otvarati dijalog za takvu vrstu operacije. I drugo, odnosi e, Turske u NATO savezu i s NATO savezom. postoje neke e, milicije koje se podupiru u Siriji i isto tako vezano sa situaciju s Kurdima. Da li sve to ojačava dijalog o kojem ste malo prije govorili? Jer bojim se da sve ovo što ste vi rekli je jedno, a da stvarnost ide u sasvim drugom pravcu. Hvala lijepa, gospodin Mezerić ima sada riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodine glavni tajniče, ovdje sam. Hvala vam. Moj kluba i ja se s vama slažemo da ne bi trebali govoriti o novom hladnom ratu. To nije jezik koji će nam pomoći da riješimo naše probleme kako na istoku, tako i na jugu i niti u bilo kom smjeru zapravo. Moje pitanje je dosta specifično. Vjerujem da ste pročitali izvješće gdje smo imali preporuku da imamo odvraćajuću oružanu snagu u iznosu od sedam brigada koje bi se e, razmjestili na području prije svega baltičkih zemalja, dakle na, u istočnoj Europi, što bi NATO savez omogućilo da djeluje odvraćajuće od e, mogućeg napadaja na baltičke države. To nije prevencija krize sa lokalnom izgradnjom kapaciteta planira se doista takvo nešto, jer to je u drugačijim razmjerima nego ovih nekoliko tisuća vojnika koji smo do sad spominjali. Hvala. Gospodin Borgezio prvi. Hvala lijepa, predsjedniče. Hvala vam, glavni tajniče. Postoje jedna stvar koja je sasvim sigurno zapeseknula mnoge od nas za vrijeme terorističkih činova što su ih u Europi, počinio Daesh, a to je da se teroristi vrbuju u Briselu, tamo gdje je sjedište NATO saveza. Pa, E, vi to niste shvatili, nije li se možda cijela politička elita u Europi isto tako shvatila da je imigracija upravo izvor takvih problema. A drugo, jeste li otvorili e, istragu o obit, klanu obitelji Erdogan i e, trgovanju naftom koje dolazi od islamske države. Treće, vrlo pozitivno prisustvo NATO snaga na Egejskom moru sasvim će sigurno tamo blokirati e, priljevi migranata, među njima čak možda i potencijalnih terorista, jer to je stvarno sviđalo se to ili nekome ili ne. Ali e, ne bili e, ste li možda E, mogli nešto napraviti e, vezano e, za dolazak recimo i na drugi dio sredozemlja primjerice Italiju jeste NATO spreman braniti Italiju a ne samo Egejsko more Hvala vam gospodin Klih gospodine glavni tajniče na prošlom sastanku ministara obrane, članica NATO saveza, e, imali smo vrlo važnu raspravu i u potpunosti smo smjesni toga da se tu govori o razmještanju NATO-ovih snaga na zemljama Istočne Europe, ali isto tako sad i o pojačanju. No do sada su samo Sjedine američke države predstavile financijska sredstva za to, dakle 3,4 milijardi američkih dolara koji su stavili na raspolaganje u tu svrhu. Isto tako se je govorilo da će potrebne oružane snage biti stavljene na raspolaganje, ali mene zanima moguća reakcija drugih saveznika ovdje u Europi i isto tako što se tiče Kanade Jesu li oni izrazili spremnost i volju da uopće stave financijska sredstva na spolaganje kako bi razmjestili svoje snage na području Istočne Europe? Hvala lijepa, gospođa Gomeš. Dobrodošli, glavni tajniče kako vi postupate sa jednim kompliciranim saveznikom unutar NATO saveza, ali i za nas jednim kompliciranim partnerom, e, zemljom kandidatkinjom, to je Turska, gdje čujemo da e, neke od djelatnosti idu u svrhu olakšanja rada ISIS-u i da se bore protiv kurda u Turskoj, ali i protiv drugih kurda. kurde su naši glavni saveznici u borbi protiv ISIS-a u Siriju i Iraku. Isto tako, ako treba postići suradnju sa Europskom kako onda procjenjujete taj problem e, zbog Cipra? Pregovori o Cipru, e, hoće li se oni popraviti ili predviđate daljne probleme u suradnji između Europske unije i NATO saveza upravo zbog Cipra. Isto tako, na posljedku, razmišljate li otići u Libiju i mislite li onda se ograničiti samo na moru ili mislite imati kopnene intervencije? Govorite li sa Sjedinim državama o bombardiranju koje se trenutno događa u Libiji? Gospodin Maker. Hvala vam lijepa, gospodine glavni tajniče. Ja sam s velikom pažnjom saslušao cijelo vaše izlaganje i imam dva kratka pitanja. Borba protiv islamske države zahtjeva da ujedinimo naše snage, a partneri koji su najpouzdaniji u toj regiji koji se dobro bore protiv Isisa su Kurdi. Kurdi koji e, dosta žrtvuju za tu borbu a oni isto tako redovito postanu žrtva napada jednog od naših saveznika iz NATO saveza, dakle Turske. Turska, kako ona može biti vjerodostojan partner? Jeste li o tome razmislili i koji je stav Turske isto tako o tome? I kao drugo, operacija Sofija na Egejskom moru. Glavni cilj te misije je da se bori protiv krijumčara ljudima. Ali isto tako tu imamo i misije i ciljeve poput toga da se spase ljudski životi i da, ih, da se te osobe koje se izvrgavaju uh, pogibi na moru, da ih se zaštiti. Mislite li onda da ih se zaštiti i da ih se prebaci u Europu ili ne? Hvala, gospodin Karl Schwarzenberg. Oh yes, please. I'm just... Uh, Hvala vam. Mene samo zanima zašto se bojimo koristiti riječi hladni rat. Da smo rekli recimo za Ukrajinu da se tamo odvija mlaki rat, mislim tamo se ljudi ubijaju i tamo se puca, dakle to je nešto što se u onom klasičnom hladnom ratu nije događalo. Stoga zašto se žalimo na izraz hladni rat kada je ovaj mlaki rat još gori. Zatim govorilo se o e, NATO-ovim vojnicima na istoku Europe. Meni bi bilo vrlo drago da do toga dođe, ali imamo klasičnu zemljopisnu podjelu. Istočna Europa je Bjelarus, e, Ukrajina i Rusija. A Poljska je središnja Europa. I stoga me zanima Jeste li već doista uspjeli postići napredak da se te oružane snage razmijeste na istok Europe ili će to zapravo biti na području središnje Europe? Hvala lijepa. Ja, Herr Vorsitzender, Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospodine glavni tajniče, na uvodu ovu u ovu raspravu. Slično se vjerojatno isto tako raspravljalo i na nedavnoj konferenciji u Minhenu. I pritom se govorilo o jednoj točci, tijekom tjedna se je došlo do pokreta u trenutku kada se jedan ruski stav uspio nametnuti, dakle kada je Rusija rekla da želi odlučiti s kim će se pregovarati i što će biti na istom nivou, a što ne. Dakle, na istom nivou je samo kada se vrše pregovori između Rusije i američkih država, a ostalo je sve onda ispod te razine. To me malo zabrinjava, zato što onda stavovi tih dvaju sila možda neće uzeti u obzir stavove Europe, zato što se promijenio odnos moći. Ako je to tako trenutno, onda moramo na to reagirati ili možda su još i otvorene neke mogućnosti da se to izbjegne. Kao drugo, velo mi je drago što se NATO savez usredotočio i na inicijativu iz Turske, iz Grčke, iz Njemačke vezano uz eh, intervencije na Egijskom moru, pomoć izbjeglicama i pruženje podrške. Ali ono što me zabrinjava a to je već nešto što je spomenuto ovdje, je dakle što će nakon toga uslijediti. To je naslov na inicijativu Turske, a što ako Turska odjednom kaže, ali mi ne želimo više prihvatiti izbjeglice? To se neće onda moći tako napraviti. I onda me zanima kako na to misli izvršiti tu ulogu koju je tu preuzela, a to je dakle da konkretno reagira na tu situaciju. Kao teče, vezano s to koje odluke će se donijeti u Varšavi na sastanku na vrhu, pitanje rotacije i mnoge druge pitanje tiču se e, duboko prakse, dakle operativnost, obuka, e, vježbe, troškovi, što, će, članice morati moći očekivati i kako će se to planirati. Secretary General hvala predsjedniče. Dobar dan želim glavni tajniče. Ne mislite li da je smiješno što moramo prolaziti kroz ove elaborirane načine suradnje između NATO Saveza Europske unije, a u biti sve to više manje iste države članice i sve što treba napraviti jeste ponovno usvojiti europske obrambene strukture, staviti ih u NATO. Htio bih vas pitati koja je reakcija NATO-a na francusko pozivanje na član 42.7 sporazuma EU umjesto e, član kao reakcija na članak 405 na e, terorističke napade u Pariz. E, I da li imati nekih zabrinutosti, nekih briga o revitalizaciji NATO-a i namjere da se poboljšaju obrambene sposobnosti. Te konačno još jedan osvrt na pitanje Turske. Što još dodatno može NATO napraviti kako bi pružio pomoć Turskoj pri zaštiti njenih granica i što mislite da se tu može napraviti? Hvala. Glavni tajnik. hvala. Nastojat ću e, grupirati e, pitanja i na taj način govoriti na sve e, postavljena pitanja. Dakle, nekolicina vas postavila je pitanje u vezi s dijalogom i kako je moguće održati održavati dijalog s Rusijom s obzirom da se ponaša na način koji se ponaša u Siriji, Ukrajini, Gruziji i na drugim mjestima. Mislim da je od velikog značaja najprije uvidjeti da mi nikada nismo e, obustavili bilo kakav politički dijalog s Rusijom. Ono što je e, Rusija napravila na jesen 2014. godine kada je aneksirala Krim jeste da e, zaustavi praktičnu suradnju, ali je odlučila od, od, ostaviti otvoren uh, politički dijalog, jer uh, održavanje napetosti, kada je napetost na viskoj razini, kao što je to slučaj sada, onda je važnije u biti održavati otvorene kanale za politički dijalog, te izbjeći eskalaciju situacije, te nastojati pružiti što veću moguću transparentnost i predvidljivost uh, i smanjiti maksimalno E, e, mogućnosti eskalacije, jer sve veća vojna nazočnost, vojne vježbe, e, vojno, rusko vojno osoblje, zračni napadi u Siriji povećavaju opasnost od eskalacije. Stoga, kao što rekoh, nema nikakvog protorječja između jačanja vojnih kapaciteta vojnog odgovora od strane e, NATO-a i održavanje jačanja političkog dijaloga. Jer to je način na koji možemo smanjiti e, rizik od eskalacije, izbijanje incidenata i e, izmicanje situacije kontroli. Također bih dodao sljedeće. Rusija je članica vijeća sigurnosti jednih naroda. Rusija je nacija E, s kojom brojne države članice Europske unije i NATO-a surađuju u okviru OSCE-a. Brojne saveznici i članice Europske unije surađuju s Rusijom na bilateralnoj razini i mislim da moramo shvatiti da se ovdje ne radi o izoliranju Rusije, već o načinu kako im proslijediti iznimno jasnu poruku to je ono što radimo djelomično svojim vojnim orientacijama i djelomično očuvanju otvornog kanala za političku komunikaciju. Brojni od naših saveznika također surađuju s Rusijom na pitanju e, iranskog nuklearnog dogovora i pokušavaju ostvariti ili provesti sporazum o prekidu e, ne mm, neprijateljstava u Siriji i e, radeći na drugim dosjeima, No sve to nešto treba biti temeljeno na snazi, predvidljivosti, a održavanje dijaloga nije znak slabosti, održavanje dijaloga je znak samopouzdanja. Dok god smo jaki, jedinstveni, onda možemo politički surađivati, odnosno razgovarati s Rusijom o brojnim temama. pitanje da li trebam e, biti za održavanje e, stalnih e, parlamentar, međuparlamentarnih odbora kao vezu sa zasnicima i nato Pa to je zanimljivo pitanje koje mi je već postavljeno ranije. Uvijek sam otvornog uma, spreman za dobre ideje. Istovremeno ne mislim da je na meni da o takvom čemu odlučujem, već je na parlamentima da odlučuju o onome što žele raditi. Sjećam se iz norveške domaće politike e, da uvijek trebamo biti jako bazirivi kada smo na izvršnim e, dužnostima, e, kada govorimo, uvijek treba se od govorenja parlamentu što bi trebao raditi. No, to jest jedna od mogućnosti. Istovremeno, u nekim zemljama koje nisu članice i Europske unije i NATO-a, ima određen broj takvih zemalja, ako dobro su im poznate, one mogu biti naravno jako dobre poštovanja vrijedne zemlje, e, čak i one koje nisu članice i Europske unije i NATO-a. Dakle, nisu sve e, članice NATO-a u EU. Gospođa Fotiga pitala nešto o dijalogu. Pa ja mislim da sam to već i objasnio, ali želim e, podvući E, crtu. Dakle, dijalog politička, e, politički dijalog jest način pristupa i potreba za održavanjem političkog, e, političkog dijaloga je još veća kada je napetost veća. I moje iskustvo iz Norveške, kada sam bio norveški, dakle, političar, a Norveška je susjeda Rusiji, moje iskustvo je tako da smo uspjeli razviti pragmatičan praktičan, e, praktičnu suradnju o energetskim pitanjima, e, e, graničnim pitanjima, ribarstvu, vojnim pitanjima, norveške i ruske vojne snage, odnosno stožeri se sastaju redovito, a i nije to bilo usprkos tome što je Norveška u NATO, već upravo zahvaljujući tome što je Norveška u NATO, jer NATO pruža sigurnost i pruža mogućnost Norveškoj da e, komunicira na ravnoj, na istoj nozi, e, na ravnoj nozi sa velikim vojnim silama kao što je Rusija. Dakle, održavanje obrane i politički dijalog su e, još veći što su teža vremena. Dakle, puno je to potrebnije sada nego prije nekoliko godina. Zatim, gospodin Geller, pitanje o vojnom prisustvu na istoku. U istočnom dijelu alijanse, naravno. Pa već smo povećali svoje prisustvo, e, imamo veće vojne e, vježbe, e, više, više smo prisutni i radimo na Crnomor, Crnomorskom i području i području Baltičkog mora. Sada gledamo kako dodatno povećati e, svoje, e, svoju vojnu nazočnost u istočnom dijelu alijanse. Nekako mi je postoje pitanje o točnim brojkama. Ja vam to ne mogu sad dati, no ono što smo odlučili na sastanku ministara obrane prije nekoliko tjedana je utemeljeno je na načelu e, bio je temelj načela povećanja naše nazočnosti, a onda ćemo vidjeti u kojoj mjeri će se to povećavati, ali dogovorili smo se da će to biti povećano, a možda ćemo u srpnju u Varšavi to dogovoriti. No ono što mogu reći jest da e, prisustvo u istočnom dijelu alijanse i povećanje će biti više nacionalno, jer to je jedan od ključnih aspekata. Što znači da kada imamo snage iz različitih e, država e, alijanse, u različitim dijelovima alijanse, onda ističemo, odnosno dovodimo, tu jačamo e, našu kolektivnu vjerodostojnost, jer u biti što to znači? Napad na jedan, jednog saveznika bit će napad na sve saveznike. I tako, održavajući multinacionalno prisustvo u e, nekim zemljama, e, jest od velikog utjecaja i značaja. Dakle, u biti multinacionalne snage same po sebi su zbog ovog razloga vrlo važne. Zatim, posljedno pitanje ne o hladnom ratu, već o vrućem takozvanom ratu. To je gospođa Šake postala. Da, naravno, u Ukrajini, u istočnoj Ukrajini, Siriji, i drugim mjestima ne vidi se pitanje da li e, je hladni rat pitanju, već je tu pravi rat, se, rat koji se vodi i to se izravno tiče i nas jer je to naše susjedstvo. A ako je naše susjedstvo nestabilno, to dovodi u pitanje i našu sigurnost. Nekolicina vas postavlja pitanje u vezi s Turskom. Turska je saveznica NATO saveza naj, e, izvrgnuta najvećem e, utjecaju e, dešavanju u Siriji i Iraku. Turska ima 2,5 milijuna izbjeglica i njihov doprinos je velik u koaliciji koja zbori protiv Isila i oni pružaju infrastrukture, e, zračne vojne e, baze za e, borbu protiv isilovih ostrojbi. Oni su bili izloženi čitavom nizu napada isila i terorističkih napada i ništa ne može opravdati napad poput onog u Ankari od prije nekoliko dana. No istovremeno nestabilnost i jasni izazovi koji, s kojima smo suočeni u Siriji, te preljevanje tog sukoba u Tursku, samo ističu značaj borbe protiv deeskalacije i e, pokazuju do koje mjere je proporcionalan e, odgovor Turske. I zato mi podržavamo sve napore kako bi se došlo do političkog rješenja tog sukoba i prvi korak bi bio dogovor, ostvarivanje dogovora između e, Rusije i SAD-a kako bi se prestalo sa neprijateljstvima. Nadamo se da će to biti provedeno i da će tako biti stvoren temelj da se nastavi ili počne iz početka s mirovnim pregovorima, da se ostvari održivi prekidvate, da dođe do političkog sporazuma, političke tranzicije i mislim da sve opasnosti i rizici u tom području koji koji su vezani za kurde u tom području upravo ukazuju do koje mjere je važno inzistirati na političkom iznalaženju rješenja. A kada se radi o Turskoj, ono što to radi jeste da e, mi imamo misije u Turskoj, dakle e, imamo vojnu nazočnost, avakse, E, pomorske snage, e, zračni nadzor, e, s ciljem da odbranimo sve svoje saveznike od zračnih napada, a među njima, među tim saveznicima, naravno, je i Turska. Zatim, Zasnica Lusing, razmještanje. Mislim da sam te brojke već iznio. Zatim, gospodin Kastaldo o dijalogu. Mislim da sam donekle odgovorio i na to pitanje i ovom dijelu u vezi s Turskom iz Mađarske pitanje o rendri izvješću Pa mi smo, mi analiziramo upravo ono što se nalazi u tom izvješću, a to je dakle opasnosti od vojne, vojnog napada na članicu e, NATO saveza na istoku alijanse i upravo za to je NATO e, e, odgovorio i zašto ćemo to i dalje raditi. Mi ćemo to e, djelomično raditi tako što ćemo povećavati svoje prisustvo na istoku, a mi to radimo sa vojnim vježbama, E, evo sad uspostavljamo osam malih stožera u e, Mađarskoj je također. I ako se dobro sjećam, oni su ključnog značaja jer e, pružaju onu sponu između nacionalnih snaga i moguće podrške, vojne podrške ukoliko to bude potrebno. Dakle, moramo shvatiti da politika odvraćanja koju kolektivno NATO pruža jest utemeljeno dijelom na nacionalnim snagama, djelomično na razmještanju multinacionalnih NATOvih snaga i istovremeno e, dijelom našom sposobnošću da e, pojačamo snage na terenu ukoliko je to potrebno i zato smo pojačali e, gotovost i spremnost naših snaga. Mi smo s 13 prešli na 3, 40 tisuća koji se mogu u nekoliko sati, odnosno dana razmisliti i zato također imamo e, isto u okviru NATO-a i na temelju bilateralnih e, dogovora između država e, imamo predrazmještanje opreme, ulaganje u infrastrukture, uspostava malih stožera, njih osam, u osam istočnih partnerskih zemalja i sve to nam pruža mogućnost da razmjestimo snage brzo ukoliko dođe do takve potrebe. Dakle, mi odgovaramo na izazove koji su e, spomenuti u izvješću RAND i, i dalje ćemo prilagođavati potrebama kako bismo mogli zajamčiti sigurnost svih naših saveznika. Zatim postavljeno pitanje E, brojnih terorista koji su novačeni u Belgiji. Pa mislim da se teroriste novači u brojnim zemljama, a Belgija je sjedište NATO-a, na tome smo joj zahvalni i Belgija je toga jako svjesna, mislim, te se moraju sredotočiti na način na koji surađivati sa svim saveznicima u Europi kako bi se suprotstavili terorističkim mrežama i kako bi se poduzelo nešto protiv novačenja stranih boraca. Tako da ja pozdravljam e, uloženi napor e, belgijske vlade i zahvalan sam im što su domaćini e, NATO, glavnom stožeru NATO. Dobio sam nekoliko pitanja o nazočnosti NATO-a u Egijskom moru. Kao što znate, odlučili smo pružiti pomoć, asistenciju e, u e, e, glede izbjegličke krize u području Egejskog mora. Mi nećemo prestati sa policijskim aktivnostima, odnosno pomoći u području Egejskog mora. Dakle, mi ćemo pomagati lokalnim snagama, dakle, turskim obalnim, turskoj obalnoj policiji i drugima, mi nećemo raditi njihov posao umjesto njih, to bi bilo krivo, to nije dogovoreno na sastanku ministara obrane. Mi ćemo raditi izviđanja, nadzor, monitoring i pružanje ključnih podataka lokalnim vlastima, a oni će obaviti ostatak posla. No, naravno, sve ono što radimo sa opremom e, NATO-a, plovilima i ta, u Egejskom moru bit će u skladu s nacionalnim zakonom. Što to znači? Dakle, ako je NATO, e, NATO plovilo blizu ljudi koji su u opasnosti, plovilo koje tone, onda u toj situaciji sve nacije, sva plovila e, iz koje god zemlje bila moraju pomoći tim ljudima, a to vrijedi i za NATO-a plovila onda ćemo u takvim situacijama spašavati ljude koji su u opasnosti. Mi smo dogovorili s Turskoj na ministru, na sastanku e, ministara obrane, da e, ljudi koje e, spašavaju plovila NATO, ako dolazi iz Turske, onda ih dogovoreno da ih vratimo u Tursku. Dakle, to je ono što je dogovoreno, a sada rješavamo tehničke i pravne aspekte provedbe ove odluke do koje su došli ministri obrane e, NATO-a prije kojih tjedan dana. Cipar, gospođa Gomeš postavila pitanje o Cipru. Mogu samo reći da pozdravljam trud oko iznalaženja političkog rješenja. Mislim da je ostvaren određeni napredak. Nikad ne možemo znati sve, ima određenih nesigurnosti, bilo je neki napetost i ranije, ali mislim da sada imamo mogućnost da dođemo do stvarnog rješenja kako bi se riješio sukob u Cipru i e, to doista pozdravljam. Posljedno pitanje da li druge nacije, među kojima je SAD, da li će pružiti pomoć za jačanje e, kolektivne prisutnosti NATO u istočnom dijelu alijanse? Odgovor je da sve članice alijance već doprinose e, zračnom nadzoru i saveznici će na različite načine e, dati svoj doprinos e, glede povećanja gotovosti i nazočnosti u ičnom dijelu alijance. Libija. Mi smo već spremni da pomažemo, radimo na izgradnji kapaciteta pod uvjetom da to nacionalna vlada u Libiji zatraži. Mi nećemo otići sami u Libiju, ali ćemo pomoći ukoliko se zatraži naša pomoć. je također pitanje o tome, e, pitanje o istočnoj i središnjoj Europi. Pa mogu reći da smo počeli, e, da smo povećali svoje prisustvo u istočnom dijelu alijanse a to su baltičke zemlje. Dakle, to je bio način da ne odgovorim najpreciznije moguće o istočnom i e, središnjem dijelu Europe gdje koji počinje, gdje koji završava. Što ćemo odlučiti u Varšavi? Pa to je teško odgovoriti jer e, šefovi država i vlada o tome trebaju znači rješenja, ali očekujem da će doći do dogovora i odluka kako daljnje e, jačati naše kolektivno prisustvo, na, kako bolje odgovoriti na izazove sa, koji dolaze s juga i s istoka i kako jačati e, našu, naše prisustvo, naše snage. Zatim u članku 42.7 i e, u vezi sa člankom 405. NATO-a. Pa mogu reći da je članak 5. NATO-a samo jednom, da samo jednom pozvao na njega, a to je bilo nakon terorističkih napada 11. E, rujna 2001. godine, dakle napada u SAD. Od tada je bilo bio veliki broj napada u Europi s velikim brojem žrtava, a da se nije pozivalo na članak 5. Dakle, moramo imati na umu da je članak 5. nešto za čim se može posegnuti, ali mi smo već i onako e, u mogućnosti da pružimo podršku u borbi protiv terorizma, da odgovorimo na terorističke napade, a da se ne pozivamo na članak peti. E, sve, e, sve članice NATO-a su dijelom koalicije, mi pružamo podršku izgradnjom lokalnih e, kapaciteta u Jordanu, u Tunisu, smo nazočni, pomažemo Iraku, radimo i sa Afganistanom, a to je sve Poradimo radimo na borbi protiv terorizma i razlog zašto smo u Afganistanu, u Iraku i drugdje jeste da izbjegnemo da Afganistan e, postane e, utočište, utočište za svjetske teroriste. Dakle, NATO se e, bavi izgradnjom međunarodne koalicije za borbu protiv Isila, a da se ne pozivamo na članak 5 i dakle ne ovisimo uopće o članku 5 da bismo se borili protiv njih. Možda ima nekih pitanja koja nisam odgovorio, ali vjerujem da sam odgovorio barem na većinu njih i znam da će biti još pitanja, tako da sad možemo ponovno nastaviti s pitanjima. Hvala. Hvala. Sada gospodin Keller ima riječ. Hvala vam, glavni tajniče. E, cijenim vašu odlučnost i ja sam od onih koji se zalažu za jačanje e, multinacionalnog prisustva NATO saveza na istoku Europe koje uključuju i baltičke zemlje. To je značajno i radi se još uvijek o vrlo osjetljivom području, a gospodin Putin bi mogao pasti u iskušenje da testira vjerodostojnost NATO na njegovim najmanjim zemljama članicama. Moje pitanje vezano je za hibridne agresije i hibridne ratove. Imate li bilo kakve scenarije da u takozvanim mješovitim slučajevima e, primjenjujete NATO-ve snage i kako da ih koristite? Ha. Dakle, gospođa je iz delegacije za e, odnose sa parlamentarnom skupštinom e, NATO saveza. E, u e, Stavangeru smo se susreli i tada sam vam upravo postavila pitanja o, bili NATO sudjelo u izbjegličkoj krizi. Vi ste rekli da to nije uloga NATO saveza. Danas ste rekli gotovo isto. Međutim, u tom slučaju bi NATO aktivno sudjelovao i nadzirao postupke koje su dogovorene. E, govorite o suradnji Europske unije i NATO saveza. Htio bih da nam kažete neke stvari malo konkretnije. Možete li nam dati pojedinosti o operativnom planiranju i koordiniranju među državama, članicama, Frontexu i tako dalje? Koliko brodova će e, biti na Egejskom moru? Kako ćete izvršiti tu koordinaciju. Govorite o prikupljanju podataka i razmjeni podataka. Međutim, ako e, naiđete na izbjeglice, e, da ćete ih onda vratiti u Tursku. Istovremeno, samo jučer bilo je 36 e, slučajeva kršanja zračnog prometa. A i Turska je se prekoračila granice. Što ćete vi napraviti e, za slučaj da Turska e, bude dovodila u pitanje e, suverenost Grčke nad Egejskim morem? I što bismo mogli napraviti među parlamentima s obzirom da imamo zajedničke opasnosti. Hvala gospodin Kurik, ima riječ. Gospodin Gurek, je li on još ovdje? Nije. Ne, krivo ste izgovorili. Gospodin Jurek, on je tu. Hvala. E, bez obzira dakle kako se moje ime izgovara, imam dva pitanja. Prvo je sudjelovanje Turske u e, operaciji na Egejskom moru. Jer e, Turska je zemlja domaćin izbjeglicama koje će se vratiti u Turskoj. Da li ste predvidjeli bilo kakvu operaciju na kopnu? I isto tako što će biti s podacima prije nego ih se ponovno koriste? Još jedno pitanje. Postoji jedna mjera od ključnog značaja za istočni dio NATO saveza. A to je izgradnja naftovoda E, Nord Stream. Što vi o tome e, mislite? I jer Rusija se koristi upravo takvim elementima kako bi vršila pritisak na susjedne zemlje gdje se radi o dopuštanju ili nedopuštanju izvoza nafte ili plina. Molim vas vaše mišljenje o tome. Hvala. Sada riječ ima gospodin Atini. Podsjećamo vas na e, ograničenje fotiga minuta i 15 sekundi. Hvala lijepa. Ja bih se htio usmjeriti na temu koju ćemo vjerojatno, e, o čemu ćemo govoriti sasvim sigurno na sastanku u Varšavi, odnosno kibernetska sigurnost. Ne zanima me samo tehnički aspekt toga, E, s druge strane kako ostvariti pojedine norme i smjernice među državama članicama. Mene zanima e, da se s političkog pređe na razinu interneta. Evo što pri tome mislim. Obrana e, od kibernetičkog napada je vrlo važna za svaku državu E, dakle i za NATO savez, ali e, ako gledamo to izvana, na koji način e, te informacije mogu postati što više homogene, jer kao što smo nedavno vidjeli u Ukrajini, ali ne i samo tamo, postoji uvijek visoki rizik da to postane jedno od glavnih područja na kojima će se u sljedećim godinama trebati braniti. Hvala. Gospodine glavni tajniče, nekoliko e, preciznih pitanja. Jasno mi je da možda nećete sada moći odgovoriti, već naknadno. Radi se o sudjelovanju različitih partnera NATO saveza. U kojoj mjeri sada e, koliko ljudi sudjeluje u operacijama kao i e, koliko sredstava, dakle koliko to imamo sa strane SAD-a, sa strane europskih zemalja i sa drugih partnera. Rekli ste da su u mnogim zemljama, s druge strane, povećana izdvajanja za obranu na 2% BDP-a. O kojim se zemljama radi? Da li su u ta sredstva uključena i mirovine e, vojnika i e, jer to je značajno i isto tako zašto je usmjerena sad tu ta sredstva za regrutiranje novih vojnika, za e, opremu i ako je za opremu primjerice e, je li to za helikoptere jer nedostaje li NATO savezu još uvijek jako puno helikoptera a ako se radi o ljudstvu, isto tako recite e, nešto više o tome. Hvala. Govorili ste o izazovima e, vezanim za povezivanje. Kao što znate, NATO, Savez i Europska unija zalažu se za iste vrijednosti. E, nedavno je NATO intervenirao je po mom mišljenju prekasno da promatra i nadzire granice na Egejskom moru. Ne mislite li da bismo na sljedećem sastanku na vrhu trebali predložiti stalan e, sustav suradnje između NATO, Saveza i Europske unije? Drugo, e, integritet e, i suverenost Ukrajine, Gruzije i Moldavije je nešto što podriva Rusija. To su tri značajne e, države na istočnim granicama Europske unije i što će NATO napraviti kako bi pomogao u sljedećim godinama tim zemljama i kako bi ozjačao njihov status u odnosu na NATO. Hvala. Gospodine Stoltenberg, ja ovdje zastupam Veliku Britaniju i jako mi je drago da mi jesmo jedna od zemalja koja izdvaja 2% e, BDP-a za obranu. I jako mi je drago također da vi govorite u dijalogu s Rusijom. U britanskom parlamentu postoji e, velika sumnjičavost i e, neprijateljski osjećaj prema Uzri, ali e, vi kada nas predstavljate e, što vi radite u dijalogu s Rusijom i kako vi izgrađujete osobne odnose sa vašim kolegama u Moskvi kako biste smanjili napetost koje postoje između naša dva područja. Gospodine Piditeos. Hvala, predsjedavajući. Gospodine eh, glavni tajniče, eh, prisustvo NATO saveza na Egejskom moru eh, sasvim jasno ukazuje na probleme koje tamo postoje i kako će NATO spriječiti da Turska ne ulazi u grčke teritorijalne vode. Izbjeglice se ne nalaze u teritorijalnim vodama, njih e, trgovci ljudima e, šalju prema grčkim obalama. Što ćete vi napraviti po tom pitanju? A ako neka brodica koja prevodi i, prevozi izbjeglice se e, počne potapati kraj grčkog otoka, što će tada napraviti NATO i kako će NATO reagirati ako Turska ne bude htjela prihvatiti izbjeglice čiji je brod potonuo kraj njihovog teritorija. I što će se E, pak dogoditi ako se to isto dogodi kraj grčkog otočića na koje teritorijalne pretenzije ima Turska. Što se tiče preleta, hoćete li dobivati planove leta i na kraju za slučaj sukoba između Turske i Grčke hoće li NATO primjenjivati dogmu neinterveniranja? Hvala. Glavni tajniče, ja bih htio da govorimo o sjeveru. U e, odgovor, području za koje je odgovoran NATO savez na moru, e, vidimo da je e, da NATO isto tako ima više toga za napraviti su povećane tenzije na Sjevernom moru što će NATO napraviti na sjevernom Atlantiku u svjetlu sastanka na vrhu u Varšavi. Hvala. Gospodine glavni tajniče, hvala vam zaista što ste došli. Imam dva kratka pitanja. Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u crnomorskom području te kako NATO odgovara NATO. Drugo, govorimo o razvojima u obrani u EU. Što NATO smatra da se treba napraviti kako bi e, europska obrana i NATO bili komplementarni i kompatibilni? Hvala. Gospodino Obrega iz Rumunskog parlamenta. Gospodine Stoltenberg, gospodine Brok, dragi kolege, u duhu transparentnosti i predvidljivosti među saveznicima Pokušat ću vam reći što će Rumunjska raditi e, prije nadolazećeg sastanka na vrhu u Varšavi. Mi cijenimo napore koje ulažu saveznici i e, mislimo da ovo što je predviđeno se u potpunosti treba primijeniti prije samita e, moramo se prilagoditi novom sigurnosnom okruženju. Moramo razmotriti i ruske e, e, sankcije. Važno je da se napravi revizija e, politike obrane i sigurnosti i to sve na dugi rok. Kao i odnosi s Rusijom se trebaju razmotriti na dugi rok Strateško partnerstvo NATO saveza i Europske unije je ključno. Proširenje NATO-a je važno. Isto tako mjere e, približavanja s Gruzijom, a i raketni obrambeni sustav mora se također pri primijeniti u Rumunjskoj. I na kraju, jesu li ovi projekti realni, da li mislite to? Ako svakome od sada damo e, po jednu minutu, onda ćemo možda, naglašavam možda, e, uspjeti svima dati mogućnost da se javi za riječ. Evo, daću najprije riječ onima koji se još nisu javili za riječ. Gospođa Gil ima prva riječ. Hvala. Htjela sam postaviti pitanje o ratu na internetu, a, gospodin Netini je već postavio pitanje o tome. To je sve veća opasnost. Jednako je opasno koliko i konvencionalni sukobi. E, te instrumente kolize i Rusija, Ukrajina, Kina je također. E, NATO se mora baviti time. NATO se usmjerio na otpornost na kibernetske napade, ali ne biste li možda sada primijenili jedan aktivni pristup kako biste spriječili dakle, i odvratili od takvih napada? I na drugu temu, drago mi je da kažete da Velika Britanija u Europi pridonosi stabilnosti i sigurnosti u Europi. Možete li nam reći kako bi bile negativne posljedice ako Velika Britanija izađe iz Europske unije? Hvala lijepa. Gospodine Stoltenberg, problem izbjeglica je e, povećan upravo imperialističkim stavom NATO i Europske unije. Pred vama su Sirija, Irak i Libija. A rezultat te politike je taj da na tisuće izbjeglica je sada e, zatvoreno na grčkom teritoriju. Uz pristanak grčke vlade jamči se prisustvo NATO saveza na grčkom teritoriju. NATO ne može intervenirati ništa a u sukobu između svojih država članica, odnosno među državom članica. NATO jednostavno e, potvrđuje situaciju koja je Turska sada ima na Egejskom moru. Niti Europa, niti NATO ne reagiraju i štite Tursku koja krši grčko i e, ciparski zračni prostor. Kako možete dakle opravdati da je Grčka u e, da je NATO e, sada aktivan na Egejskom moru. Isto tako, kako ćete smanjiti broj krijumčara ljudi na Egejskom moru i što ćete napraviti s brodicama koje nađete u Egejskom moru? Čuli smo da bi se oni trebali vratiti u Tursku. A danas smo saznali da je Tursko vojno vijeće tvrdilo da do takvog sporazuma nikada nije došlo. E, zanima me kakva je tu stvarnost, jer ako to nije točno, onda ne vidim zašto biste vi trebali biti na Egejskom moru. Dobar dan, glavni tajniče. Mislim da nakon 1990. jedan od najučinkovitnijih instrumenata našeg saveza bilo je upravo politika proširenja. I, I ja sam iz Rumunjske i zato pozdravljamo nedavnu odluku o Crnoj Gori. Što je s Gruzijom? Govorim o tome, e, bez obzira na veliki paket koji je NATO savez usvojio za Gruziju, a također se i na sastanku na vrhu u Bukureštu govorilo o tome. Znam da je tema e, Gruzije vrlo složena, ali ako budemo sasvim otvoreni, E, koje bi bilo čarobno rješenje da se e, Gruzija više približi e, NATO savezu znajući da Rusija ne bi smjela imati veto na politiku proširenja NATO saveza. Κύριε Γενικέ, ο μένεται και κλιμακώνεται στην Hvala vam. Situacija se stalno zaoštrava u toj regiji. crzeno more postaje groblje, Cipar već je desetljećima razdvojen, Sirija je uništena, Palestina je pod opsadom, Južna Europa je gospodarski gledano na koljenima. Ja se jako čudim tome što ste rekli da proračun NATO saveza uopće nije sezan i da svi trebaju ustupiti 2% svog BDP-a. Ali to su države koje se nalaze u velikoj gospodarskoj krizi i taj novac je mi hitno potreban za obrazovanje, kulturu i zdravstveni sustav. Neovisno o tome mislim da bi pod ovakvim okolnostima, nakon velikog neuspjeha u Ukrajini i u Gruziji, trebali sada gledati to kao još, jedno, još jedan zaoštavajući učinak ako NATO savez krene u intervenciju u Negijskom moru. Dakle, radi se o tome da e, se treba spriječiti izbjeglice od toga da iz jedne članice NATO saveza prijeđu u drugu članicu NATO saveza. I već je rečeno da se postavlja pitanje što se može učiniti da se spriječi još i dalja potreba za intervencijom NATO saveza. Što je sa izbjeglicama, tko će njih prihvatiti? Ja vjerujem da se tu zapravo ne radi o tome da se želi spasiti izbjeglice na moru, nego da NATO savez ima potpuno drugačije ciljeve. Gospodin Han, Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam glavni tajniče. Dva kratka pitanja. Govorili ste o najavi prekida u Siriji. Ako do toga ne dođe, a neke države govore o korištenju uh, snaga, hoće li se NATO savez to uključiti ili ne. I kao drugo, u rujnu je Crna Gora dobila službeno, e, službeni poziv da postane 29. članica Sjevernoatlantskog saveza kolika je mogućnost da jedna druga država, primjerice Bosne i Hercegovina, postanu članicom. Hvala vam lijepa. Evo, dopustite meni jednu završnu primjedbu. Ono što smo se danas čuli od gospođe Mogherini i što ste čuli od gospodina Stoltenberga je to da ako ne uključimo sve države i ako ne otvorimo sve prilike koje nudi NATO savez, onda nećemo moći završiti rat u Siriji. I ako u to sve ne uključimo i Rusiju i Sjedinamorske države. To je činjenica, to je tako. I zamolio bih naše grčke kolege da razmisle o tome. Da nema sporazuma između EU unije i Turskoj i da ne uspije intervencija NATO saveza, onda će još više izbilica iz Turske pristizati u Grčku. I ako ta intervencija dakle, ne uspije, ako sve više izbjeglica pristigne u Grčku, onda će porasti pritisak i e, negdje na području Balkana, primjerice Makedonije, će doći do stvaranja granica. I stoga mogu samo zamoliti naše grčke kolege da u sve probleme koje mi imamo i to je razumljivo sa Turskom, da se slože sa akcijskim planom između Europske unije i Turske, zato što je to ponajprije u interesu Grčke. A isto tako i misija NATO saveza vezana uz to. Gospodine glavni tajniče, izvolite imate riječ. Hvala vam lijepa, hvala na svim pitanjima. Dopustite mi da opet e, pokušamo govoriti na što više njih. Kao prvo, gospodin Kellen, što se tiče hibridnog e, ratovanja. Hibridno ratovanje je doista nešto na što trebamo biti spremni. To je kombinacija vojnog i nevojnog, dakle agresivnog djelovanja. Tu se radi o e, tajnim i netajnim operacijama, o odvraćanju e, pažnje, o kibernetičkim prijetnjama. Sve sa ciljem da se može napasti jedna država, a da se ne krene otvoren u rat, već da se destabilizira ta država i isto tako i da se može smanjiti e, razdoblje upozorenja, dakle razdoblje u kojoj država svača da je zapravo pod napadom. To je sažeto rečeno ono što se dogodilo u Ukrajini kada je Rusija pripojila Krim. E, oni tada nisu priznali da su odgovorni za agresivno djelovanje na Krimskom poluotoku i da su de facto pripojili cijeli taj poluotok mi stoga moramo biti spremni da odgovorimo na hibridne prijetnje. to je upravo ono što i radimo, već smo dosta toga postigli, ali treba učiniti još i više. Tu se primjerice radi o sustavu ranog uzbunjivanja, dakle o boljem razumijevanju onoga što se događa. I zbog toga mi želimo poboljšati i pojačati način na koji izmenjujemo obavještajne informacije unutar Saveza. Povećavamo naše kapacitete za e, prikupljanje informacija. Sljedeće godine ćemo imati i e, nadzorni sustav pomoću dronova. To je e, nešto što je važno za sposobnost NATO saveza i to će pojačati sposobnost NATO saveza da vidi, da razumije što se događa na terenu. To je važni dio e, reakcije na različite vrste hibridnih prijetnji hibridnih izazova moramo moći biti vrlo fleksibilni i moramo dobro usmjeriti naš odgovor. Dakle, e, bolja, snaga za odgovor, to je dio isto tako e, naših mjera protiv hibridnog ratovanja i želimo pojačati naše obrambene sposobnosti kako bi mogli brzo djelovati, isto tako i kako bi mogli već e, razmjestiti e, snage prije nego što dođe zapravo do opasnosti. Zbog toga smo značajno pojačali pripravnost naših snaga i e, na to ovih snaga za brzi odgovor. Tako da ako vidimo da postoji opasnost ili neka prijetnja, bilo kakvoj hibridnoj situaciji, da možemo odmah razmijestiti snage. Cipar je dio toga i kibernetički prostor zapravo je dio toga. Vi već dulje vrijeme pokušavamo popraviti naš vlastiti sustav, što je važno, a isto tako pokušavamo e, bolje moći pomoći našim saveznicima u tome da učuju vlastite sustave. Imamo e, skupine za hitno djelovanje koje možemo razmjestiti e, kako bi zaštitili mreže i sustave država saveznica koji su pod kibernetičkim napadima. Isto tako smo odlučili da kibernetički napad može znači pokretanje članka broj 5, dakle da se to time može da se to može smatrati konvencionalnim napadom, zato što kibernetički napad može imati vrlo ozbiljne e, devastirajuće posljedice i zbog toga sada kibernetičke napade smatramo nečim što se može aktivirati pun odgovor e, kolektivne obrane iz članka broj 5. Zatim gospođa Kajli iz Grčke mi je postavila pitanje o izbjegličkoj krizi. Opet, e, mi kao NATO savez odgovaramo, pomažemo, e, podupiramo, ali naša uloga je više e, uloga podrške. Dakle, NATO savez neće moći zaustaviti pristizanje brodova i neće moći učiniti da se ti brodovi okrenu s izbjeglicama. Ono što možemo učiniti je s pomoći lokalnim vlastima da e, samostalno obavljaju posao i za tako i Frontexu naravno. I stoga uspjeh u potpunosti ovisi o Turskoj, Grčkoj i Frontexu. U našem mandatu nije da se bavimo policajskim aktivnostima na Egijskom moru snaga onoga što NATO savez čini u Egejskom moru se djelomično i krije upravo u tome da dakle Europska unija tu čini vrlo važnu ulogu, ali da je Grčka članica Europske unije, a da Turska to nije. I stoga NATO savez na neki način udružuje te dvije zemlje, Tursku i Grčku. A to je samo po sebi već važno. A druga stvar koja je još važna uz prisustvo NATO saveza na Egejskom moru je ta da smo uspostavili suradnju između NATO saveza i Europske unije. No opet, na Frontexu je, na Grčkoj i na turskim vlastima da, ako mogu tako reći, koriste tu podršku koju će dobiti od NATO saveza. Mi dakle nećemo vraćati natrag brodove. Zatim eh, postoji čitav niz tema o kojima raspravljamo u hodu. Dakle, mi smo donijeli jednu odluku i sada pokušavamo riješiti sve praktične i pravne detalje te, u toj odluci. No, ja sam vidio da Grčka i Turska surađuju u okviru Saveza i to već godinama i od kad sam postao glavni tajnik vidio sam da su te dvije države sposobne zajedno surađivati, stajati stranu u stranu i zapravo je 28 ministara iz NATO saveza, uključujući i turskog i grčkog ministra obrane, oni su bili prisutni na tom sastanku i oni su ti koji su donijeli tu odluku prije dva dana. Dakle, to nisu neki ljudi u Briselu koji razvijaju neku ideju koju zatim pokušavaju nametnuti na saveznike NATO saveza. Svih 28 saveznika se sastalo ovdje u Briselu i zajedno je donijelo odluku i sada dakle radimo na tome kako to možemo implementirati. Stoga ja nisam e, trenutno se odgovoriti na sva e, pitanja o praktičnim detaljima, ali kada smo donijeli jaku političku odluku, kada svi vidimo da postoji potreba da se bolje nosimo i da bolje upravljamo sa izbjegličkom krizom i e, da se to odvija na Egejskom moru i da se to tiče kako Grčke, tako Turske, tako i Europske unije, onda mislim da bi trebali također i pokazati političku snagu da provedemo tu odluku i to što prije moguće. A mi smo već razmjestili brodove na tom području. Isto tako ste mi postavili pitanje vezano uz broj brodova. Ta brojka malo varira, ali trenutno imamo između dva i pet e, broda koje su na tom području koji prate situaciju, jer već imaju mandat za dakle, praćenje situacije i to su radili i to već rade zapravo na Egijskom moru. Da, samo da naglasim, NATO-ova prisutnost na Engleskom moru je s ciljem da se obračunamo sa krizom migranata i sa krizom izbjeglica, a ne da pratimo zračni prostor bilo koje, koje države. Mi smo dakle tamo, mi ćemo se usredočiti naš mandat vezan uz izbjegličku krizu. Sjeverni tok, gospodin Jurek je postavio pitanje. o plinovodu Sjeverni tok. Mislim da je to nešto o čemu treba odlučiti države kojih se to tiče i da kako je ukoliko to utječe na Europsku uniju, to treba odlučiti Europska unija. Nije na NATO savezu da odluči je li dobro ili loše e, izgraditi sjeverni tok broj 2. Stoga mislim da to treba ostaviti onim državama koji su u tom projektu i u određenoj mjeri koliko to se odnosi na cijelu Europsku uniju i dakle Europskoj uniji. Zatim da odgovorim na pitanje o Siriji. NATO savez je odlučio da će pomoći e, vezano sladavanje izbliša krize na mora, moru, ali isto tako smo rekli da ćemo povećati našu podršku Turskoj vezano uz nadzor i praćenje tursko-sirijske granice. Dakle, sada trenutno promatramo kako da to radimo jer to je također sastavni dio izbjegličke i migracijske krize, dakle ta otvorena granica između Turske i Sirije i svi e, ti migranti koji prelaze tamo iz Sirije u Tursku. To je već dugo vremena izazov, sada je ta granica zatvorena, ali dalje ćemo nastaviti s praćenjem granice. Zatim gospodin Atini mi je postavio pitanje o kibernetičkom prostoru, mislim da sam to već odgovorio. Zatim gospođa Alio Mariji me pitala o rashodima e, za obranu i koje države. Dakle, to su Ujedinjeno kraljevstvo, Američka države, Estonija, Poljska i Grčka. To su onih pet država koje trenutno daju više od 2% BDP-a za obranu. Francuska je vrlo blizu tih 2% i mnogi saveznici su sada počeli sa povećanjem rashoda za obranu, ali to su dakle one države koje su već na 2% ili iznad 2%. Na što troše novac? Pa tu postoje razlike, ali sve više i više država e, troše novac na opremu i mi to pozdravljamo zato što smo u Velsu odlučili ne samo da ćemo povećati proračun za obranu, već su tako i da ćemo povećati e, vlastitu opremu i kvalitetu vlastite opreme, dakle moramo ne samo trošiti više, već i trošiti bolje. Tih 2% uključuje mirovine i to je samo standard, dakle mi na taj način uspoređujemo. Mogli smo i ukloniti mirovine iz toga, onda smo trebali ukloniti mirovine iz svih država i trebali smo to isto tako onda retrogradno pregledati. Jer kada se uspoređuju brojke među državama moramo imati iste brojke i stoga je to standard NATO saveza, dakle da su to uključene i mirovine. Zatim gospodin Franzulika iz Rumunske. me pitao što činimo po pitanju naših istočnih partnera, Moldove, Ukrajine i Gruzije. Zapravo, gledamo tri stvari. Pružamo snažnu političku podršku, njihovoj nezavisnosti, njihovom teritorijalnom integritetu. Dakle, pružamo jako političku podršku tim trima zemljama. Naravno, Gruzija, Ukrajina su naši bliski partneri, a i Moldova isto tako. Tu imamo E, izgrađivanje kapaciteta i tu sve radimo s njima. Tu se radi o praktičnoj podršci. Za Ukrajinu imamo e, uzemne fondove, pomažemo im sa logistikom, sa kontrolom i pružamo dakle i praktičnu podršku pa i na bilateralnoj razini primjerice kada se radi o obuci snaga Ukrajini, to se e, čini na bilateralnoj osnovi. Zatim isto tako podržavamo i pronalaženje političkog rješenja sukobima. Posebice u Ukrajini mi tu e, svakako snažno podržavamo ono što se čini kako bi se e, provodio sporazum iz Minska i kako bi se našlo mirno rješenje za završetak sukoba na području istočne Ukrajine. Zatim, nekome pitao, mislim da je to bio gospodin Falcinski, dijalog. Kao prvo, dijalog se već sada odvija, kao što sam rekao, u okviru e, e, vijeća sigurnosti Ujedinih naroda, dakle na bilateralnoj razini po pitanju Irana i po pitanju neprijateljstva u Siriji. Tu smo rješenje postigli e, pomoću političkog dijaloga pa i s Rusijom. To nije jednostavno i ne znamo hoćemo li moći održati sastanak vijeća između Rusije i NATO saveza, ali barim smo se gospodin Lavrov i ja dogovorili kada smo se sastali u Mihnu da ćemo razmotriti mogućnost da sazovemo sastanak e, vijeća Rusija NATO savez. Mislim da sam dosta govorio već o Egerskom moru. Gospodin kolega iz Norveške, slažem se, NATO savez mora moći gledati i ka sjeveru i mora biti prisutan na sjeveru. Ali, kao što i vi ja znate, prisustvo NATO saveza na sjeveru se svodi na Norvešku. I dakle Norveška mora tu biti prisutna sa vojnim kapacitetima. Danska je dobro isto tu, ali Norveška Norveška je vrlo važni dio e, prisustva NATO-ovog saveza na sjeveru, a Norveška je upravo uložila u nove odlične fregate i odlučili su se za jako skupe fregate upravo zato što će to ojačati našu sposobnost da pokažemo naše prisustvo na sjeveru, na sjevernom moru. Isto tako ćemo uložiti u nove ratne zrakoplove kako bismo pojačali sposobnost Norveške i NATO-ovog saveza da budu prisutni na sjeveru. Norveška će, nadam se, kupiti i nove podmornice i drugu ključnu e, opremu. Dakle, NATO-ov savez je prisutan na sjeveru. Ako ništa, onda putem prisutstva Norveške. Zatim isto tako ja pozavljam više vježbi. Znam da će sljedeći tjedan se održati e, multinacionalna vježba u Norveškoj i Norveška nije sama, ona je saveznik, dio je kolektivne obrane i nju podržavaju i mnogi drugi saveznici. Hibrno ratovanje, to sam odgovorio, kibernetički napad e, napadi, to sam odgovorio, Egejsko more, to sam već odgovorio. Zatim Gruzija. Pa mi ćemo nastaviti pružati podršku Gruziji, Gruzija napreduje, vrlo je važno da kontinuirano provede reforme, mi ćemo im pomoći, mi imamo sveobuhvatni paket za to i mislim da je važno znati da je NATO savez prisutan u Gruziji. Prije nekoliko mjeseci sam sudjelovao na inauguraciji novog centra za vojnu obuku i za evaluaciju, dakle mi podržavamo Gruziju na njenom putu ka bližem partnerstvu sa NATO savezom i ka članstvu u NATO savezu. Zatim gospođa Sakorafa iz Grčke. Ja se slažem s vama. Ja smačam da za većinu političara, zapravo za sve političare koje ja poznajem, da bi za njih bilo e, bolje da se na infrastrukturu, na obrazovanje, na zdravstvo uloži više novaca nego na obranu. Uvijek je teško izdvojiti sredstva za obranu. Ali s druge strane, kada sam ja bio u 90 ministar financija, ja sam smanjio proračun za obranu Norveške. Da, jesam, nemojte im to reći, ali jesam neka to bude naša tajna, to je zapravo bilo nakon hladnog rata i tada su se napetosti smanjile i to je na neki način bio, bila dividenda za mir. Dakle, kada se napetosti smanjuju, onda je moguće smanjiti i rashode za obranu. Ali onda morate moći isto tako biti spremni pojačati proračun za obranu kada se napetosti povećavaju, a trenutno se napetosti intenziviraju i stoga mi moramo povisiti naše rashode za obranu tako da smo i 2008. krenuli sa tim istim i u Norveškoj. Dakle, ja sam kako smanjio, tako i povisio e, proračun za obranu kada sam imao tu funkciju. A Grčka je zapravo jedna od pet država koja daje 2% svog proračuna za obranu. Grčka je dakle zapravo država koja je uspjela kao prioritet imati proračun za obranu i čak i unutar vrlo, složen, unutar vrlo složene fiskalne situacije. Zatim zadnja stvar, e, NATO, Egejsko more, Turska, Grčka i, i to sve. NATO savez nije netko drugi, pa onda imamo još 28 saveznika od kojih su mnoge države članice Europske unije. Ne, mi jesmo NATO savez, mi jesmo saveznici. Dakle, to nisam ja koji je izmislio ideju da bi NATO savez trebao krenuti intervenirati u Egejskom moru. Svih 28 saveznika su se oko toga složili. I sve te odluke unutar NATO saveza se e, donose u duhu konsenzusa. Dakle, mi nećemo nikad učiniti nešto što je suprotno e, mišljenju nekog, od saveznika. Prema konsenzusu radimo na Egejskom moru i dakle Grčka, Turska i svih ostalih 26 saveznika će o tome nastaviti odlučivati. Siguran sam da ćemo se složiti oko toga zato što je to važno za Grčku, za Tursku i za cijelu Europu i za cijeli savez. Ne, gospodin Kan, e, vojnici u Siriji. NATO savez nema održane snage u Siviji, nema tamo nikakvo prisustvo naših snaga, niti se to planira, ali NATO savez je prisutan u Turskoj. želimo moći pomoći Turskoj da se obrani od bilo kakve agresije koja bi se na nju izvršila, ali nismo prisutni u Siriji. Ipak, ono to čome mi pojačavamo značnu kontrolu Turske, imamo zakopove za evakuaciju, imamo različite druge vrste vojnih aktivnosti kako bismo zaštitili Tursku od agresije, ne kako bismo otišli u Siriju. Bosna i Hercegovina, oni još moraju dosta toga napraviti kada se radi o reformama kako bi e, bili u skladu sa standardima NATO saveza i stoga mislim da meni za sad nije moguće reći ništa o tome kada će e, Bosna i Hercegovina moći ispuniti svoju ambiciju da se pridruži e, NATO savezu. Uvijek mi je drago sastati se s vama kao parlamentarnim zastupnicima iz nacionalnih parlamenta. Imate mnoštvo pitanja, ja sam pokušao što bolje moguće odgovoriti na vaša pitanja i stoga vam još jednom zahvaljujem na pažnju. Thank you very much. hvala vam, tajniče. Dobili ste opravdan ljesak. To je bio jasan znak da doista cijenimo vrijeme koje ste nam posvetili i način na koji ste objasnili situaciju. Dakle, to je važno bilo i za Europski parlament i za nacionalne parlamente. To je bilo dobrog značaja za naš daljni rad. Najljepša hvala i nadam se da ćemo vam se moći ponovno obratiti i pozvati vas na novi sastanak. Najljepša hvala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 Dear colleagues, we continue with the following item on Uvaženi kolege, nastavljamo s dnevnim redom, e, a radi se o razmjeni gledišta sa e, specijalnim predstavnikom Ujedinjih naroda za Libiju, gospodinom Koblerom. Želimo vam dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Gospodine Kobler, vi imate veliko iskustvo u međunarodnim odnosima i posredovanju postupcima miranja. E, prethodno, odnosno sad je specijalni predstavnik eh, UNSMIL-a, dakle Ujedinjenih nacija eh, za Libiju, ali prije radio za Monusko u Kongu, eh, za un, sa UNAMIjem u Iraku, u Afganistanu. Dakle, to je osoba koja jako dobro poznaje krizna žarišta u svijetu, a prethodno je bio diplomat njemački diplomat, radi, ima, obnašao je važne dužnosti, bio je veleposlanik u Iraku, Egiptu i bio je također e, savjetnik, odnosno e, šef kabineta Joške Fišera ranije. Svi znamo da je situacija u Libiji na e, viskoj raznim prioriteta E, zadnjih nekoliko godina u UN-u. Europski parlament uvijek je podržavao Ujedinjene narode kako bi se došlo do političkog sporazuma u Libiji te da se riješi diplomatskim i političkim sredstvima trenutna kriza. U našoj zadnjoj rezoluciji koja je usvojena 4. veljače izjavili smo kako parlament e, prepozna i podržava vladu nacionalnog dogovora koja je formirana konsensom između stranaka u Libiji i priznajemo ga kao jedini legitim, jedino legitimno tijelo koje predstavlja Libiju. Također smo pozivali na suzdržavanje od e, akcija koje bi mogle izazvati krizu u Libiji i destabilizirati cjelokupni region. Te kažemo da države članice trebaju pružiti punu pomoć viskoj predstavnici E, Europske unije, gospođe Mogherini, gospođe koja je jutros između oslo govorila pred našem odboru i o situaciji u Libiji i govorila o podršci izgradnje države e, s pruženim pomoći sektoru e, po pitanjima razoružanja i tako dalje. Vlada je imala prošlog E, nedjelju e, žustu raspravu o nadležnostima određenih e, ministara, kapiten, neki ministri su dovedeni u pitanje, ta sjednica je prekinuta do vašeg dolaska u Tobruka, istovremeno SAD je pokrenula akcije protiv samog Daesha. Dakle, evo što bismo mi čuti od vas, što je važno, E, za, za nas i za Libiju jeste dakle formiranje vjerodostojne e, vlade e, koja bi ispriječila dakle kolaps bankarskih struktura i što bi izazvalo bankovni financijski izazov te kako stoje stvari sa prijetnjama Daesha koji je prešao sa Bliskog istoka pa sve do ovog dijela Sjeverne Afrike. I konačno ključni element jeste postupak ujedinjenja države i jamčenja sigurnosti u i stabilnosti u Libiji. Dakle, s nestrpljenjem očekujemo vaše izlaganje. Običaj je da vi govorite 5 10 minuta, zatim ćemo vam postaviti pitanja i onda ćemo se ostaviti neko vrijeme da rezimiramo ovaj e, dio sastanka. Izvolite gospodine Kobler, imate riječ. Najpša hvala, veliko je zadovoljstvo biti ovdje ponovno e, Ranije sam bio tu kada sam e, bio e, imenovan u Iraku i znam koliko je značajan, značajna uloga ovog odbora. Najprije želim zahvaliti Europljanima i komisiji, a i vama e, jer znam da imate veliku ulogu u oblikovanju vanjske politike. Dakle, hvala na podršci, hvala na sklopljenim političkim dogovorima, podršci na misiji i strateškom partnerstvu koje, e, imaju, e, koje održavaju europljani i ujednim narodima. Želim započeti s jednom rečenicom i vratiti se 2011. godine. Naime, tada je došlo do intervencije i tada je međunarodna zajednica počinila pogrešku, a pogreška je bila i mislim da je to e, općenito prihvaćeno. Dakle, greška je bila ta što je došlo do intervencije, a onda je međunarodna zajednica rekla, e sada vi, Libijci, izvolite, vodite svoju revoluciju to sami. A to nije funkcioniralo i stvorilo je situaciju u kojoj je zemlja između 2011. i e, danas e, prešla u e, situaciju kaosa, dakle iz lošeg ka gore. I sada prolazimo kroz jako težak proces kako bismo ispravili greške počinje 2011. godine, jer tada je zemlja doista bila prepuštena sama sebi. Tu sada imamo politički proces i 2016. godine imamo tri ključna e, faktora koji će povećati i pritisak na sve i na međunarodnu zajednicu, a istovremeno na Libice i one koji obnašaju političke dužnosti i odgovornosti. Dakle, treba ići dalje. Kao prvo imamo e, pitanje Daješa Dakle, ako poredimo vojnu situaciju u siječnju 2015. i već 2016. postoje ogromni troškovi jer imamo tu e, politički vakum, imamo, ima poslije tu vojska, naravno tu imamo e, i glavnog tajnika NATO-a, malo prije se očitava o tome, tu i e, imamo pricak iz Sirije, dakle ljudi koji pokušavaju ići u ova određena područja Libije gdje će e, u miru jačati ulogu e, islamske države. I to širenje islamske države e, je pokazalo da se mogu širiti s istoka na e, zapad i e, to je prešlo i na jug, dakle imamo Niger, Čad i druge gdje vidimo da se mogu širiti na te zemlje južnog susjedstva Libije. Dakle, ova celokupna situacija dovodi do konsenzusa koliko god čitav postupak bio težak među političkim čimbenicima između istoka i zapada, Tobruka, Tripolija, tu imamo parlament i vladu, svi se slažu da tu nešto treba biti poduzeto. Zatim, drugi čimbenik jeste humanitarna situacija. Naime, 2,4 milijuna ljudi ovise o humanitarnoj pomoći. 1,3 milijuna osoba ovise o prehrambenoj pomoći, a šest Libijaca živi u zemlji, a to je potencijalno bogata zemlja, a opet nemamo dostatan pristup Bengaziju i drugim područjima. Dakle, ta pristupačnost je ograničena i sve situacija teža. Dakle, što se e, građanski rat e, više zbuktava, situacija će biti teža. Dakle, ljudi stoje u redu za kruh u Bengaziju. Naravno, e, situacija u Siriji baca u sjenu to što se dešava u Libiji, no moram vam reći da je humanitarna situacija iznimno teška. Treći element jeste sve manji financijski resursi Libije. Libija je bogata, ima ogromne naftne rezerve. 2011. godine je imala milijardu cijelih šest, e, milijun cijelih tisuća e, barela, a sada je uveliko smanjeno i sa sve manjim, e, manjom nižom cijenom nafte možete misliti da tih 600 tisuća e, barela nisu dostatni. 2000 e, se pomoć, e, pomoć je bila 80 milijardi od 2009. bila 80 milijardi dolara, sada se smanjila se na 50. Dakle, kroz 6 do 10 mjeseci novaca neće više biti. Sada već, već imamo restrikcije električne energije, i e, pred nama su ljetni mjeseci i situacija je jako teška za stanovništvo. Što mi poduzimamo? Što međunarodna zajednica poduzima? Tu je bio postupak dakle izgradnje države, političkog sporazuma sa jasnom mapom puta, s jasnim rokovima, jasnim planom, a cilj je bio dakle da se formira vlada nacionalnog jedinstva i da ta vlada nacionalnog jedinstva naravno e, ima sjedište u Tripoliju. Mi smo usred tog postupka koji je e, bio dosta e, težak jer jednostavno stranke nisu podržale taj prethodni dogovor. Moj prethodnik je radio na izradi tog političkog libijskog dijaloga. Tu smo imali 22 političar, političarke koji se složili oko teksta koji je treba proći, e, biti izglasan u parlamentu, biti potpisan, ratificiran i proveden. Oba parlamenta u e, Tobruku i Tripoliju su odbili čak e, da formiraju kvorum za e, parlamentarno zasjedanje u rujnu. Dakle, ja sam imao situaciju u kojoj imamo sporazum, to nije najbolji sporazum na svijetu, ali to je kompromisni dokument koji, na kojem se moglo raditi, ali nije došlo ni do kakve odluke parlamenta da ga podrži, ratificira. Dakle, Stoga smo radili e, na tome i e, odlučeno je potpisati taj dokument bez e, ratifikacije parlamentu odnosno potvrđivanja od strane parlamenta i situacija je takva da sam se morao složiti sa takvim načinom postupanja i da pređemo izravno na brzo potpisivanje, ali svi vi ste političari, znate da to znači da tu nema dostatne, dostatnog legitimiteta za taj sporazum. I sad vlada iz Sobruka iz kojeg upravo dolazim podržala je taj sporazum uz određene rezerve, ne slažu se sa apsolutno svakom točkom, no podržali su taj dogovor i jučer i prekjučer e, imali smo razgovore sve, do, sve od subote to išlo. Dakle, trebalo je potvrditi popis e, članova vlade koje treba podržati predsjedničko vijeće. E, dakle, tu imamo devet ljudi sa istoka, zapada i juga koji su izradili prvi popis članova vlade koji je odbačen od strane parlamenta jer je to bilo jer su previše ljudi, previše su više korumpirani, to su e, takozvani rođaci, braća, sestre i e, to su i vraćeno je to, dakle e, i mi smo bili u Sriratu, kolege i ja, kako bismo popratili taj postupak, drugi popis je izrađen i sada se opet nalazi pred e, e predstavničkim domom da ga potvrde. Dakle, kakva situacija odvija izvan parlamenta u Tobruku? U biti tamo nije bilo glasanja, e, u Tobruku je ostvarena velika većina, no ta manjina koja ne želi glasati o tome u predsjedničkom domu jednostavno zatvaraju vrata, isključe struju i za, ne žele dati svoj glas da se ostvari većina pa ćemo vidjeti kamo će to sve ići dalje. No sljedeći dogovor jest da prvo treba dobiti podršku predstavničkog doma, to je jako važno, imamo kvorum, imamo većinu, a manjine se mora zamoliti da ne spriječavaju da se održi zasjedanje parlamenta kako bi podržao ovaj dokument. Drugo pitanje, kako preseliti tu vladu u Tripoli? jer samo vlada koja sjedi u Tripoli može biti efektivna vlada. Imamo dugu povijest vlada u e, egzilu. Neki predlažu da vlada zasjeda na nekom drugom mjestu u Libiji. Mislim da to nije održivo rješenje. Sljedeći korak je apsolutno jasan. Dakle, ta vlada treba prijeći u Tripoli. I e sad zamislite Tripoli to je e, grad kojim vladaju milicije, paravojne snage. Dakle, možete misliti kako je to kad nema državne e, vlasti e, i mora se razgovarati s paravojnim snagama e, protiv kojih se bori ta vlada. Dakle, mi to već neko vrijeme nastojimo napraviti. Imamo popis paravojnih snaga u Tripoliju i da vidimo kako dakle prijeći na taj postupak preseljenje, prebacivanje vlade u Tripoli. Sad pitanje koje se postavlja jednom kad vlada dođe u Tripoli, ta vlada ne raspolaže vojskom. E sad se vraćamo ovdje na pitanje daješa, migracije, nedostatka autoriteta državnih tijela. I to je jedan od ključnih zadataka Dakle, treba formirati nacionalne vojne snage, libijske sigurnosne snage trebaju biti osnovane i te libijske sigurnosne snage boriti protiv Daesha. Zračni udari sami po sebi mogu malo pomoći, ali trebaju nam kopne snage koje moraju staviti na raspolaganje Libijci. A libijski političari donekle su još, kako reći, suzdržani, stidljivi kada treba pozvati na sastanak e, na kojem će se stvoriti te jedinstvene, ujedinjene libijske oružane snage. Ja vidim da mi je vrijeme ograničeno, tako da ću spomenuti samo još dvije, tri e, kratke točke. Ovaj politički postupak e, je dakle na, u izradi i mora se dovesti do kraja. I ponavljam da se ovdje radi o međunarodnom kohezijskoj podršci. Imamo rezoluciju Vijeća sigurnosti od prosinca prošle godine godine u kojem za razliku od Sirije e, je e, jednoglasno usvojeno dakle Europska unija, Arapska liga, Afrička unija, svi su ga podržali. Dakle on ima apsolutnu podršku i moja želja bila da se ne dopusti da se u, e, zaglavi u libijski scenarij na kraju, već da se održava ta međunarodna podrška, podrška međunarodne zajednice, svih ključnih igrača, među kojima je Europska unija, ali i vijeće sigurnosti. Međutim, ova ovaj libijski ovaj napor da se stvori učinkovita vlada u e, Libiji, u Tripoliju e, je zahtjevna, ona mora biti popraćena paralelnim e, naporom, a to je glasanje, izglasavanjem ustava. Jer cilj sporazuma jeste bio da se dovede na vlast vlada na određeno vrijeme, na tranzicijsko, tranzicijsko razdoblje od godinu do dvije najviše te da se u međuvremenu izglasa novi ustav koji će e, potvrditi e, stanovništvo Libije posredstvom referenduma. Do toga još nije došlo, imamo nacrt ustava koji treba biti preveden kraju a sva ova podijeljenost od istoka do, između istoka i zapada e, se pretače u e, rad na tom tekstu. Mi vršimo pritisak da svi sudjeluju u tome, da se privede kraju do 24. ožujka taj e, nacrt ustava. To je rok koji je zadan, te da se onda ide na referendum o ustavu. Druga paralelna staza koju, kojom se mora brzo ići, to je nešto e, na čemu sam svojedobno radio u Afganistanu. Naime, imali smo taj postupak Loja Đurga. Da, to, tu se radilo o tome da parlament e, glasa, ali taj Loja Đurga gdje e, plemenski čelnici se pozivaju kako bi se odlučivalo o strateškim pitanjima za državu, o prisustvu e, američkih snaga. To, je, to nije odlučio o tome e, parlament, već Loja džurga. Dakle, tu se koriste tradicionalne strukture, u Libiji ih zovu šurama, gdje e, plemenski čelnici i općinski djelatnici dolaze kako bi pružili podršku vladi u ovom parlamentarnom postupku kako bi se došlo do rješenja. Dakle, to su te dvije stvari kojima se paralelno, na kojima se treba paralelno napredovati i gdje i gdje se treba raditi na formiranju vlade u biti ove, ove pitanje kojima se treba baviti e, su jako važne. Dakle, osnivanje vlade je jedno, e, migracijski tokovi su drugo, a bez formiranja vlade i ponovno preuzimanja nacionalnih e, pitanja u ruke vlade, to ne može napredovati. Dakle, ja sam zabrinut. Mislim da ovaj politički postupak osnivanja vlade i osnivanja ovog sustava suradnje s šurama, bojim se da je taj proces sporiji od vojnog. Bitke koje se vode u parlamentu i političke razmirice u parlamentu stvaraju situaciju u kojoj imamo brojne odgode, a islamska država e, ne raspravlja o zarezima niti sporazumima, oni samo osvajaju dodatni teritorij. I to je poruka koja bi trebala i od strane Europljana biti čvrsta, dakle da treba ubrzati s političkim postupkom i da se ne dopusti dakle, krimčarima ljudima, daješu i drugima da se dalje šire. Eto, najviše hvala, dakle, staću na ovome i e, spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Najviše hvala, gospodine Kobler. Evo, započet ćemo sa e, pitanjima možda najprije da e, damo prijateljima iz, nacionalnog parlamenta e, riječ. Dakle, započet ćemo s Maltom, gospodin Zamit u ime Pučana. Izvolite. Hvala, drago mi je da mogu sudjelovati na ovom sastanku. E, mi smo zemlja, dakle Malta je zemlja koja je najbliža Libiji. Prema tome, ne možemo se ne zanimati e, zaista izuzetno za situaciju u Libiji. Hvala vam na vašem radu. Vi ste e, vrlo odlučni u svom radu. A situacija je, kao što znamo, jako teška. Ovo što ste danas rekli je ohrabrujuće. Pratim vijesti i zato točno znam na što mislite u Tobruku moraju glasiti, a naročito, kao što je najavljeno, mora se e, donijeti odluka vezana za e, sastav vlade. Važno je donijeti odluku kako bi se prihvatila i ujedinjena vlada. Zanima me da li vi mislite kao što mi mislimo E, je li to isto tako dakle ključno u borbi protiv takozvane islamske države jer ne možemo pobijediti protiv e, takozvanih novih opasnosti ako ovak nema te vlade i jedinstva. To treba biti jedan od prioriteta. Svjesni smo da je jedna od novih taktika takozvane islamske države napad na e, infrastrukture vezane za naftu u četvrtak je primjerice tako došlo do napada na naftno polje FIDA. E, čuli smo i za potrebu da Amerikanci interveniraju. Što vi mislite o potrebi da se zadrži vojno prisustvo? I moje završno pitanje, mislite li da se sudjelovanje e, u vladi treba proširiti. Drugim riječima, neki segmenti društva nisu zastupljeni u toj vladi. I moje konačno pitanje je uloga kalifa u cijelom tom procesu i nije li upravo zbog toga situacija drugačija. Gospodin Helvih iz Njemačke ima riječ. Molim vas, e, govorite ne dulje od jedne minute. Gospodine predsjedavajući, gospodine Koberu, hvala vam na vašem iscrpnom izlaganju koji nam ne daje mnogo razloga za optimizam, da to tako kažem. E, imali smo raspravu u Bundestagu vezanu uz izobrazbu e, libijskih vojnika u Tunisu, a u Tunisu smo razgovarali i o Egiptu i o mnogim drugim susjednim državama. Pitali smo ih kako stoje prema drugim državama i oni su nam iznijeli niz zadrški. I Bundestag ima svoje zadrške, ne zna je li dobro postupamo i zapravo ne znamo ili pitamo se tko su ti koje tamo obučavamo i tko su ti koji će tamo biti vodeći. Tko će odlučiti o njihovom, njihovim, njihovim intervencijama, o njihovom, njihovom ustroju. To su pitanja na koje moramo brzo e, odgovoriti jer se tiču izgradnje struktura države to je sada trenutno jedan vakum kojeg moramo jako brzo ispuniti. Jer ako, nastavi ako se nastavi s ovakvom situacijom, ako se ti razvoj nastave i ako te, ti odnosi između različitih grupacija nisu jasni, onda vidimo da će ISIS ponovno zdobiti na prostoru, te mlade osobe, te mladi muškarci koji nemaju nadu, moći će se regrutirati i to znači da sve te političke struje neće uopće moći opstati. Ja mislim da je to međunarodna zadaća, naša zadaća da tu djelujemo, naravno oprezno, vezno s to kako da djelujemo, kako da postupamo, ali mislim da ne možemo čekati na to da nam se u jednom trenutku x za godinu ili pol dogodi da nemamo odluku, što ćemo napraviti onda i kako da postupimo. Vielen Dank. Uh, Mr. Schaper, please. Thank you. Uh, thank you, Mr. E, hvala vam, gospodin Kobler, na uvodnoj izjavi. Uh, govorili ste o tome da je međunarodna zajednica možda napravila pogrešku time što se prerano povukla i što nije pomogla e, Libiji. Vi imate iskustva u upravljanju krizama i situacijama. Nakon sukoba bili ste u Iraku, u Afganistanu, sada ste u Libiji. Dakle, to su tri različita modela. Jedno je bilo u Afganistanu zaista stvarno jaka intervencija, zatim lagana e, intervencija u smislu da međunarodna zajednica manje e, pomaže, to je Libija, treće je e, situacija gdje se ništa ne radi i nada se da će se nešto riješiti. Takva je situacija bila sa e, sirijom ali svaki puta je situacija bila neuspješna. I Afganistan je, gdje se jako interveniralo je bio neuspio i srednje i ništa je neuspjeh. Dakle, što vi o tom mislite? Gospođa Lezing ima riječ. Hvala lijepa. Ovaj problem sa obučavanjem jedinstvene vlade u Libiji je dobro poznat, o tome se jako raspravlja, ali uvijek iznova se pojavljuju izvještaj da je takvo obučavanje preduvjet za provođenje e, sveobuhvatnih vojnih e, intervencija. Trenutno se govori i o tome da bi trebali imati europsku misiju obučavanja sa sudovanjem Njemačke. I tu ja imam neka pitanja. Kao prvo, što se treba i zašto posjedovati. Mi znamo da u Libiji već postoje na desetke milicija sa iskustvom u borbi. Radili se u tome da im se pokaže kako se koriste modernim oružjem i modern, modernim tehnologijama. Onda se postavlja pitanje embarga na oružje. Hoće li se embargo na oružje, uskoro ukinuti? I na posljedku, među ovim različitim grupacijama koji su neprijateljski nastrojeni jedni naspram drugih, koga se zapravo želi obučavati. I još jedno dodatno pitanje. Sjedinamečke države su bombardirali mete u Libiji i e, došlo je i do određenog broja žrtava pri tim bombardiranjima. Prema kojem međunarodnom pravu zapravo se države država provode po, to bombardiranje? Hvala. Hvala, gospođa Lohbile, izvolite. Hvala, i moje pitanje vezano je za borbu protiv Daesha. Najnovi e, napadi e, e, Sjedinjenih američkih država protiv Daesha, je li to neka vrsta eskalacije sukoba ili možda možemo očekivati scenario tipa Jemena ograničenih zračnih napada od strane SAD ili nekih drugih i još jedno pitanje o regionalnim dionicima. Što mislite o ulozi Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata na tom političkom procesu? A što se tiče misije Sofije, u trećoj fazi kada se šalju e, snage na libijsko tlo, ne mislite li da najprije treba imati oformiti libijske snage sigurnosti kako bi se situacija malo stabilizirala prije nego što pošaljemo snage u tu zemlju. Hvala, vam sada dajem riječ gospodinu Predi. Puno hvala. Gospodine Kobler, hvala vam na vašem izlaganju. Već smo danas u podne govorili o e, neizvjesnosti o tome hoće li se izglasati nova vlada i činjenica da je situacija ponovno blokirana nije dobra za Libiju. E, došlo je već do odbacivanja, do odgoda i tako dalje. Ono što mene zanima je kakvu političku znaku ima novi predsjednik vlade hoće li on moći izdržati u toj situaciji, održati se. Znam da se e, uvelike raspravljalo o imenovanju ministra obrane. E, kakva se ravnoteža može postići u ovakvom sastavu, jer eto jedan poslovni čovjek, neka vrsta spasitelja Libije je kao ministar obrane. A zanima me i ono što je pitala gospođa Lohbiler, a to je kakav vuce ima Egipat. Hvala. Sada gospodin Freund ima riječ. Hvala lijepa. Zaista vas slušam s puno fascinacije. Imam osjećaj da e, s jedne strane slušam da govorite o situaciji u civiliziranom društvu e, kao što su Njemačka ili Austrija gdje su s jedne strane članovi sindikata, a s druge strane predstavnici poslodavaca. Međutim, situacija tu nije više napredovala, a vi nekako e, odražavate optimizam kojeg cijenim. Svejedno imam nekoliko pitanja. u kojoj mjeri je Daesh vezan za tu skupinu s kojom se vi bavite, e, predsjednik vlade i tako dalje. E, da li oni smatraju da je to tek izlika zapada kako bi se svi e, i jednostavno sredili nešto napravili? ili pak nešto poput onoga što je pisalo u jučerašnjem New York Timesu, a to je da se e, broj e, boraca Daesha u Libiji povećao na 6000 dok se u Siriji smanjio. I također spomenuli ste neku novinu u parlamentu da je jedna skupina blokirala glasanje e, doslovce tako što je isključila struju. Hvala. A sada riječ ima gospodin Artini. Hvala. U ovome što ste vi rekli, e, vidio sam da naglašavate da je važno da se vlada vrati u Tripoli. To je apsolutno nužno, no pitanje je kako se situacija može stabilizirati i e, kako se e, dve glavne frakcije, istočna i zapadna, e, postoji li mogućnost da se e, Libija podijeli ili raspadne na jedan utjecaj sile za slučaj da do toga dođe. Još jedna stvar vezana za primjedbu koju je dao kolega Preda, a to je definicija ministra obrane i činjenica da bi general Aftar pres, trebao prestati biti zapovjednik oružanih snaga. Što je sa Petroleum Facility Guard, drugim riječima, sa snagama koje čuva naftna polja i e, ono što su, je, da e, su te snage radile. I još jedna stvar vezano za ISIS, odnosno za Daesh. Rekli ste da ste od 2014. na ovom situaciju u potpunosti promijenile. Je li situacija u Siriji različita od one u Libiji? Što je Daesh napravio e, da ga Mm. E, je iskorjenjen e, recimo oko Bengazija vezano za rad oružanih snaga. Hvala riječima gospođa Marija Gabriel. Hvala, hvala posebnom izaslaniku, hvala na vašem angažmanu i na svoj e, dinamici koju ste ulili u taj proces. Mi vas podržavamo, napredak je velik i svi e, e, znamo da se danas e, glasa. Želim privući vašu pozornost na prvo na reprezentativnost vlade Libijske i je sukob onaj koji je više slojan i ima puno nacionalnih elemenata u sukuba. Kako možemo osigurati da će libijska vlada zaista predstavljati sve građane u Libiji? Proces također na nacionalnoj razini mora pratiti i pomirenje na lokalnoj razini. Želim privući vašu pažnju na žene i nadam se da će one sudjelovati u tom procesu. Drugo, Znamo da će sljedeći izazov nakon što dođe do mirovnog sporazuma biti na gospodarskom planu. Kako se nacionalna zajednica, e, međunarodna zajednica može organizirati da se da velika potpora toj vladi kako se e, ne bi došlo do e, gospodarske propasti. Treće, mislite li da će vlada tražiti međunarodnu pomoć znajući da će rezultat e, sukoba u Libiji se ne može riješiti vojnim pitanjem e, i e, tu želim znati što vi mislite o borbi protiv Daesha. I za kraj, Ujedinjeni narodi, Europska unija, Arabska liga i Afrička unija imaju svaki svoju ulogu koju trebaju tu igrati, primjerice u sprečavanju radikalizacije. Moje pitanje je li e, danas međunarodna e, e, pomoć nužna. President, uh, Mr. Kobler, uh, thank you for everything that you're doing there and the information you've shared with us. Uh, very briefly, since you touched upon the issue of the Libyan... Hvala vam što radite. Govorili ste o libijskim vojnim snagama. Ja sam ranije kao ministar vanjskih poslova radio na programu obuke libijskih vojnika u različitim europskim zemljama i među inima i Bugarske. Cijeli je projekt stao jer nije bilo jasno s kim se moglo pregovarati i govoriti o tim pitanjima. Drugo, nije bilo jamstava da ti vojnici koji će se obučiti mm, u tom programu neće kasnije otići u neke privatne milicije, među inima i daješ Dakle, e, trebalo bi, biste bili zato da se takve inicijative ponovo pokrenu i da se obuče vojne snage u Libiji. Meni se čini da je sada izuzetno važno da se zemlja konsolidira ne samo politički, već i vojno. E, zato što Daesh koji će se vjerojatno poraziti u Siriji i Iraku će možda naći e, plodnije tlo u Libiji. Hvala, vam sada riječ ima gospodin Milan Mon. E, hvala lijepa gospodine Kobler, hvala na vašem izlaganju. Nadam se da ćemo što prije u Libiji dobiti novu vladu. Ali moje pitanje, vi ste rekli, ako sam vas dobro shvatio, da bi vlada trebala otići u Tripoli i da treba osnovati e, vojsku, a tu postoje različite e, milicije koje sada međusobno ratuju. A pojavit će se i pitanje borbe protiv e, trgovine oružje. postoje različiti zahtjevi koji se stavljaju pred međunarodnu zajednicu. Među njima je jedna vezana za vojnu intervenciju. Međutim, moje pitanje je sljedeće. Bili ste ovog vikenda u Tobruku. Znamo da tamo ima nekoliko vlada, marokanska vlada recimo uključena u taj proces. No mislite li da međunarodna zajednica s obzirom na situaciju u Siriji se neće dovoljno usmjeriti na situaciju u Libiji. Ne bi li u Tobruku se mogle naći ministri vanjskih poslova, primjerice država koja su u vijeću sigurnosti. Ne bi li one mogle tu sudjelovati? Isto tako zanima me što se događa. E, one e, skupine koje blokiraju napredak što oni e, rade, da li oni misle da će moći e, dobiti neke pogodnosti tako e, što pokušavaju sve odgoditi. Gospođa Gomeš, Čestitam gospodinu Kobleru, vi ste vrlo uspješno radili na mnogim mjestima i vjerujem da ćete biti uspješni u Libiji, to nam je potrebno. Čula sam argument o tome da novca više neće biti prije otprilike dvije godine, a novca i dalje ima i taj novac i dalje odlazi u e, o, offshore rajeve. E, prema tome, e, pitam se da li bi zaista ono što smo mi tražili u našoj rezoluciji, a to je da se zamrznu kako je izdavanje viza, tako i imovina li to pomoglo, ali problem nije samo vezan za Libiju. Žao mi je e, da su i neke naših država članica reagirali na određeni način. Na primjer, e, Malta je pozvala neke od strana da ne prihvate sporazum. A mi također e, negiramo činjenicu da se u Libiji vodi rat putem posrednika. I isto tako vezano za strukturu oružanih snaga nakon pada Gaddafija. No naravno vodi se rat putem posrednika. Možemo li ga ignorirati i dalje? I e, naročito kad vidimo Egipat, Europska unija, Katar na jednoj strani, onda ima druga strana i tako dalje. Sve to samo više komplicira situaciju, a to naravno omogućava ISIS-u da ide još i dalje. Hvala, a sada kolega Garel kao posljednji govornik. Hvala lijepa. I u okviru konferencije o sigurnosti u Minhenu je sve na vrijeme se spominjala Libija. Možete li potvrditi da je islamska država doista u stanju sa područja cijele zapadne Afrike motivirati borce da dođu u Libiju, da se daju obučiti tamo? I sljedeće pitanje, imali ISIS sa posebnim plemenima u Libiji e, posebne odnose ili zapravo e, bilo koje pleme, bilo da su u e, Tobruku ili drugdje, jesu li svi oni spremni da budu dio toga i trebali se protiv njih boriti putem značnih napada ili ne. Bilo bi zanimljivo vidjeti je li e, borba protiv ISIS-a nešto što bi doista potaknulo stvaranje jedinstvene vlade u Libiji ili, ili tome ne bi bio slučaj. I zatim da se nadovežem isto tako i na Anu Gomeš. Znamo li zašto primjerice Turska podupire Tripoli? Koja je motivacija iza toga? Mislim da kao prvo to moramo razumjeti kako bismo mogli kasnije na to reagirati. Hvala. Hvala ti lijepa Mihele, sada predam riječ gospodinu Kobleru kako bi nam dao sveobuhvatni odgovor, recimo 7-8 minuta, kako bi mogli zaključiti sastanak. Hvala, ovo su bila pitanja za sat vremena, ali pokušat ću to učiniti u 7 minuta. Na početku dopustite mi da se usredotočim na općenitu temu eh, koja je zapravo iznad svih ovih pitanja. Radi se o izgradnji države, a sva ova detaljna pitanja i druga pitanja se mogu zapravo odgovoriti iz tog kuta gledišta. Ta država nikad nije bila prava nacija. Gaddafi je u roku od preko 42 godine stvorio iluziju države koja nikad nije bila država. Dakle, gdje god sam prije radio, barem je prije nego što sam tamo došao, postala država. Ne da su stvari bile bolje nego prije, ali bilo je države. Govorimo o poštivanju, o ponovnoj izgradnji državnih struktura institucija, ali tu se ne radi o ponovnoj izgradnji. To se radi o tome da po prvi put izgrađujemo državnu strukturu ta iluzija države naravno onda nas dovodi do mnogo ovih detaljnih pitanja koje ste upravo postavili. Dakle, kako će biti strukturirana buduća vojska, e, kako je struktura zapovjedništva. Kad sam tamo raspravljao sa vojskom, nakon što sam došla iz Iraka i drugih, postavljalo se pitanje kako da se stvori jedinstvena vojska. Nikad nije bilo iskustva u toj državi o tome. U Iraku postoje 5000 godina vojne tradicije ne da je sada bolje situacija u Raku, ali oni znaju kako se zapovijeda jedinstvenom vojskom. U Libiji je to e, premijera e, da se to ponovno ustroji, da se to poprvi ustroji. Dakle, mi smo u Libiji morali napraviti organigram sa praznim poljima i rekli smo e, glavnim vodećim osobama da popune taj organigram. To je nešto što se nikad prije nije događalo, Gaddafi to jednostavno nije dozvoljavao. to je jedan od problema koje imamo i to je povezano sa mnogim pitanjima vezano uz strpljenje ili nestrpljenje. E, upravo sam govorio o strateškom strpljenju ili nestrpljenju To je nešto što je mnogo vas već spominjalo, dakle da u, na u trenizima obuke se često drugi korak radi prije prvog. Vježbe u Bugarskoj što se događa, tko su to, se to milicije, prelaze oni nakon toga onda u redove se ili kako se to odvija. Vi imate to nestrpljenje, ja moram priznati da to ja osjećam, ali to dovodi do donošenja krivih političkih odluka. Potrebno nam je nešto i zatim onda imamo misiju obuke, to je to nešto. Nitko naravno nije protiv toga i nacionalni parlamenti kažu odlično, e, misija za obuku, ali to je zapravo često e, zapravo onaj sljedeći korak, a da se onaj prvi nije ispunio. Što nam je sada potrebno? Sada nam je potreban jasan slijed događaja, a vi i vaši nacionalni parlamenti će onda imati bolji pregled Radi se o tome da se strukturira nacionalna libijska vojska. Ona ne postoji još. Da, imamo Haftar na istoku, imamo milicija na zapadu, ali što se događa s milicijama? Njih treba integrirati u strukturu vojske. Tko je ministar obrane? Mm, nekoliko vas je postavilo to pitanje tko je voditelj obrane, tko je odgovoran za nabavu, tko je odgovoran za obuku u toj vojsci. Te osobe još treba odrediti i zatim oni trebaju izabrati isto jedinice. Ne mnogo jedinica, mi trenutno radimo samo na 2000 jedinica, ne više. Treba početi skromno, treba to kao prvo napraviti i zatim treba se postaviti isto tako pitanje je li toj državi potrebna obuka. E, ta država ima 20 milijuna komada oružja e, na 6 e, milijuna ljudi, dakle svako dijete ima 3 komada oružja. Postavili ste pitanje jesu li eh, pripadnici koji određenih snaga koji se bore protiv isis jesu li oni hrabri? Jesu, ali je li im potrebna obuka? Potrebno je da budu u e, uniformiranoj vojnoj strukturi, potrebno ih obučiti da svi imaju iste standarde, potrebno im je dati i e, opremu, e, tu se osvrćem na embargo na oružje, ali ne bismo trebali imati misiju za obuku, dakle taj korak unaprijed i onda si postaviti pitanje obučavamo li dobre osobe. Te osobe koje želimo obučavati naravno moramo provjeriti. Njih trebamo izabrati. Inače, obučavamo krive ljude koji će zatim kršiti e, ljudska prava. Mi možemo napraviti taj odabir kako bi vi bili sigurni, iako uvijek može doći do pogreške, ali da e, se grosso modo osobe koje se obučavaju, da se njih dakle prouče kroz taj sustav odabira i da nemaju e, neke slučajeve kršenjskih prava u svojoj prošlosti. Kao prvo treba dakle izraditi vojsku, ali ne mi, oni to moraju napraviti. To pitanje vlasništva e, je bitno i bilo mi je zanimljivo vaše pitanje vezano uz intervencije što je pošlo po krivu. Trebamo poštivati osjećaj vlasništva e, Libijaca, trebamo izraditi vojsku, odužiti resurse u vojsku, milicije, djelomično u to uključiti i zatim dolazimo do pitanja obuke nakon odabira. Takav je redoslijed stvari. Ne samo u Bugarskoj i Londonu je održana misija obuke i onda su te osobe u tom kaosu jednostavno nestale, nitko nije znao tko treba kamo otići. To nije bilo dobro ulaganje. Mnogi od vas su govorili o tome koliko su vaši nacionalni parlamenti zabrinuti, ali koliko su ovdje ljudi zabrinuti vezano uz obuku. Uvijek treba postaviti pitanje je li dobar se događaja. Dakle, ne da odredemo novac za obuku 5000 ljudi unaprijed, dakle naravno treba zadržati tu logiku redoslijeda kako bi vi imali jamstva da se vaša zabrinutost e, uzima u obzir. Zatim evo pitanje intervencija i pitanje ustroja vlade. Vrlo često čujem da je pitanje brzog ustroja vladinacnog jedinstva prije svega povezana sa vojnom intervencijom. Želite imati vladu koja je ustrojena i za to je onda prvi korak tražiti vojnu intervenciju sa Amerikanaca za začne napade ili tražiti operaciju Sofiju, preći u fazu eh, B ili fazu 3 ili što god i zatim se boriti protiv krijomčara ljudima u Libiji. To je dakle cilj vlade nacionalnog jedinstva Libije. I ja bih vas tu pozvao na oprez. Jer ta vlada nacionalnog jedinstva bit će na početku slaba vlada. Antikolonijalni refleksi političkih dionika su jako snažni. Antikolonijalni, eh, antistrani pristup, pristup protiv stranih vojnika, prisutnih u zemlji. To se čuje stalno. E, pa i sa e, razine e, osoba koje donose odluke. Dakle, stranci se trebaju, stranci trebaju se distancirati od toga. Ja ne kažem da to nikad ne treba napraviti, jer naravno da stanovnici Libije žele sigurnost i vjerojatno i možda ne bi možda ne bi bilo loše za njihovu sigurnost da budu tabu, ali milicije koje milicije bi se tome ošto suprotstavile i to je nešto što treba uzeti u obzir. tu slabu vladu treba ojačati. Ne bismo je trebali oslabiti tako što ćemo je odmah od početka pre, e, e, previše napregnuti. I u redu možda se ne možemo zaustaviti na tih 12 milja. Možda bi, ako vlada to traži, e, trebali pružiti mogućnost da se bliže obali priđe, jer sada trenutno e, brodovi uopće ne troše niti e, niti petrol. Oni dođu do te linije, zatim nazove, nazovu talijanske vlasti i kažu da dođu po izbilice. Tako nešto treba prestati a u tu svrhu je potrebna vlada koja eh, koju možemo pitati da li možemo prijeći u tu fazu broj B na oprezan način. Vojna intervencija, pa ja mislim da će prva faza upravljanja sigurno biti nešto drugo, a ne to da tražimo od bilo koga vojnu intervenciju. Nekoliko vas je postavilo to pitanje vojnih intervencija i nedavnih značnih napada. mi tu naravno imamo vrlo jasni stav. Bilo gdje, bilo koja intervencija, pa ovdje u Libiji, trebala bi se temeljiti na nekom opravdanom razlogu prema međunarodnom pravu. Svaka intervencija treba poštivati međunarodno humanitarno pravo vezano uz kolateralnu štetu. To je, do toga jednostavno ne bi trebalo doći. To je izrazito jasno. Ja ne znam je li vlada dala tu dozvolu da se intervenira? O tome se još treba raspraviti, zbog toga vam ne mogu Zbog toga ne mogu sada procijeniti je li to pravdano prema međunarodnom pravu ili ne, ali naš stav je jasan. Međunarodno pravo treba poštivati, a prije svega treba poštivati međunarodno humanitarno pravo pitanje, dakle tko je ta skupina trdolinjaša koja sada blokira politički proces u Tobruku. To je skupina tvrdolinjaša i tu se zapravo vraćamo na jedan opći sindrom u Libiji. Možda i zbog toga što nije postalo, nije postala državna struktura tijekom desetljeća svi slijede vlastitu logiku. Plemenski vođe slijede um, logiku svog plemena, svog grada, svoje pokrajine i nitko nema tu perspektivu da nacionalne interese stavi pred osobne interese. To jednostavno ne, ne postoji. I zbog toga oni koji sada blokiraju politički proces sve vide u smislu političkog interesa istoka zemlje ali to je poruka koju svi možete penjeti libijskim sugovornicima ako ih imate i tu se obraćam Malti. Vi tu trebate odigrati posebnu ulogu unutar Europske unije. Trebalo bi, do, bili trebalo doći do nacionalnog pomirenja, to je bilo jedno od pitanja. Dakle, nacionalno pomirenje. Tu treba poštivati cjelovitosti države. Da, imamo liberale, imamo umjerene islamiste, ali imamo umjereni islam i radikalni islam i sve je to dio Libije. Istok ne može reći mi ćemo odbaciti svakog ministra u tom kabinetu tko dolazi iz muslimanskih braća. Muslimanska braća predstavljaju dio političkog kraja u Libiju. Drugi dio zemlje u Tripoliju ne mogu reći ako ste preblizu generalu Haftaru, onda ste teroristi, treba vas isključiti iz vlade. Ako nastavimo s takvim argumentima, nećemo nikamo stići i država će ostati podijeljena. Naravno da svatko mora pristati na kompromis. Naravno da istok treba prihvatiti politički islam. U političkom islamu možete misliti što god hoćete, ali to je politička stvarnost u toj državi. Dakle, politički islam je dio političke igre. I zbog toga ta rasprava o ministru obrane, o ministru unutarnjih poslova, to ste spomenuli, koji je naravno politički islamist, ali on je sa istoka i ima dobre odnose sa islamističkim milicijama. A vladi je potreban e, jak ministar unutarnjih poslova iz Tripolija kako bi se vlada okupila u Tripoliju, to je jasno. I što je bolji njegov odnos s milicijama, to je veća vjerojatnost e, da će se to postići. A istok, a i regionalni dionici, oni to doista moraju priznati regija, rad putem posredništva, ta skupina pitanja. Egipat tu ima posebnu ulogu zato što oni imaju istinski interes u tome. Egipat ima 1800 km granice prema Libiju i naravno da žele da ta granica bude osigurana. Imali su uh, u prošlosti 1,5 milijuna Egipćana koji su radili u Libiji. Imaju svoje probleme i pritisak unutar Egipta i tu nema trenutno poboljšanja i stoga im je potrebna ta mogućnost da izvoze radnike ponovno u Libiju. I zbog toga je Egiptu doista do Libije stalo. Ali koji je interes Turske, Katara, Abu Dhabija u tome na 7 sati leta udaljen od Libije? Za Tursku su vrlo jasni gospodarski interesi ako pogledate visoke zgrade, ne možda ne budu ali visoke zgrade u Tripolu koji su ostali nezavršeni od 2011. godine, tu, turske, građevin, tu se, turske građevinska poduzeća žele ponovno vratiti na ta gradilišta. Druge države možda imaju druge interese. Tu moram reći da e, putem te međunarodne kohezije i to ne mogu dovoljno naglasiti, ta uloga Kataraca, Budabija i drugih koji imaju s njima dobre odnose, da njih četvoro da se s njima četvoro svi nalazimo isto tako jer svi vide da to sada sa širenjem Daješa pomalo između kontroli, a svi se boje upravo proširenja Daješa. Evo i zadnja riječ. To je pitanje konsenzusa, pitanje političkih dionika i te države. Ta je država po svojoj tradiciji bila sufi zemlja, zemlja mekog islama. To nije bila država vehabijskog islama koji je ušao u tu državu u proteklih 20%. 80% e, pripadnika Daješa su stranci, to nisu Libici. Dakle, to nije pokret kojeg zastupaju Libici. Ne postoji mnogo mladih Libijaca koji se priključuju Daješu. To nije problem. To su Tunežani, to su Marokanci, to su drugi stranci koji su tamo. Broj pa nitko ih nije prebrojao, pa sad ne zna li 6500 ili nije, naša procjena je 2 do 3000, ali naravno pritisak iz Sirije dovodi još više ljudi u tu zemlju. Tu postoji politički vakum i zbog toga oni tamo odlaze. Nisam odgovorila na sva vaša pitanja, ali hvala vam lijepa što ste mi dali ovu priliku da doista samo spravimo svim tim temama i hvala vam lijepa na vašoj podršci, to nam je potrebno. Hvala vam lijepa gospodine Kobleru. Gospodine Brok, želite li nešto reći? Ne? Htio bih samo zahvaliti gospodinu Kobleru. Mislim da je njegova misija od najvažnijeg značaja i moram reći da je vrlo hrabar što se time bavi kada pogledamo situaciju na sjeveru Afrike, imali smo raspravu o Tunisu i o Egiptu i znamo koliko je vaša misija povezana sa stabilnošću tih zemalja. I ono što ste rekli o mogućim prvim koracima ka rješenju toga, to je nešto što je među našim, za, nas najvažnijim pitanjima i stoga se nadam da ćete uskoro ostvariti uh, barem jedan uspjeh dosta uskoro barem, ali uzevši u obzir sve ovo što govorimo između Turskoj i Grčkoj, to će se biti e, pomalo manje važno ako nam ovo dugo ne uspije. Hvala vam i želim vam mnogo uspjeha. Hvala ti Elmaru, s time ćemo zaključiti s ovom točkom našem dnevnom redu. Hvala usmenim provoditeljima koji su doista izvjesni, koji su bili velike korisni danas i hvala svim kolegama iz nacionalnih pamenata s kojima, s kojima smo jako živjeli u raspravi. Sljedeći sastanak je u ponedjeljak popodne u 3 sata. Ovaj sastanak je završen. Oni koji treba ostati na sastanku prošlenog predstavništva neka ostanu u prostoriji i počekaju da kolege izađu.